I think we can start. Mislim da možemo početi. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, poštovani stručnjaci koji ste nam se pridružili na ovom saslušanju o, na temu izazovi i odgovori europskog turizma. Kao prvo podsjetio bih sve govornike da imate samo sedam minuta na raspolaganju za svoje prezentacije. E, iznimka je e, gospodin Orton e, koji ima deset minuta. E, imamo vrlo gust dnevni red za danas popodne i stoga bih molio sve govornike i sve kolegice i kolege da poštuju predviđena vremenska ograničenja kako bismo mogli odraditi predviđeni dnevni red. Kao prvo dajem riječ gospođi Izabeli de Monte, izvjestiteljici. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, a želim zahvaliti svim izvjestiteljima i svima koji su došli jer mislim da je danas zaista važan dan koji posvećujemo politici turizma u Europi. Također želim e, naglasiti da je to važno i zbog činjenice da smo e, sastavili e, radnu skupinu Task Force, a imamo i glupu o turizmu, gospođu Klaudiju, pa smo se zaista željeli što bolje organizirati kako bismo se suočili s istom temom. Ovo izvješće treba biti e, e, politička e, poruka za turizam u Europi, a isto tako trebamo ojačati turističku politiku na razini Europske unije. E, mislim da je raspoloživost moja i drugih ovdje da poslušamo, da prihvatimo prijedloge e, i svakako smo otvoreni tome da integriramo te prijedloge. Ako želimo dobro izvješće moramo e, se koncentrirati na određene jasne poruke. Isto tako moramo reći da je e, turizam popratna kompetencija, dakle ona nije e, na neki način e, nešto što oduzima nacionalne i lokalne kompetencije ili nadležnosti, ali treba na neki način naći jedan sporazum među zemljama. A važno je isto tako i ojačati suradnju između javnog dijela i privatnog dijela, zato što je to dosta slabo za sada. Cilj mora sveukupno biti taj da imamo jedan okoliš gdje se može razvijati taj određeni sektor, a uzevši u obzir da turizam mm, e, je zapravo treća, treće gospodarstvo na e, e, nivou Europske unije, to je 10% BDP-a i od i 18% zapošljavanja. Dakle, to je jedan važan sektor koji je E, usprkos krizi e, narastao nekoliko e, postotaka u EU. Osim gospodarske strane, trebamo isto tako reći da on ima i društvenu vrijednost jer e, je e, nešto što je od interesa za mala i srednja poduzeća i za periferne zone, dakle ne samo velike centre, a isto tako doprinosi i kulturi, e, socijalnom razvoju i ima kvalitativan značaj. S europske perspektive ja moram reći da investirati u turizam znači investirati u teritorij. Zato jer često u ovom odboru se suočavamo s nekim realnostima vezanim za društveni dumping, pa zato moramo iskoristiti određene prilike. Jednom kada e, investiramo u turizam, mislim da zaista ulažemo i u teritorij i u valorizaciju e, posebnih e, specifičnih zanimanja. Danas se suočavamo sa jednim brzim, brzim promjenama i dinamičnim promjenama u turizmu zato što smo se odmaknuli od masovnog turizma i krećemo prema specijaliziranom turizmu, kulturnom, ambientalnom, imamo i e, lječnički turizam, e, religiozni turizam, industrijski turizam, pomorski turizam, mogla bi i nastaviti. Dakle, mogu onda, moramo znači odgovoriti na, taj, na tu raznoliku potražnju povećanjem e, konkurentnosti na europskoj razini i u odnosu na e, druge, treće zemlje. A isto tako moramo i jačati i identitete. E, kao zaključak digitalizacija jer naravno internet e, sve više vodi tržište turizma i ko ostane izvan tog tržišta e, je na neki način e, ima, nije, nije u prednosti. Ali to je jedna industrija koja je dosta nesigurna pa moramo paziti da turist bude E, sve više, ovisi o e, ugledu koji dobiva određena, destinacija na internetu. Dakle, Europa kao brand, kao odredište, kako ćemo to promicati, kako ćemo imati održivi i odgovorni turizam, a to nije nova tema, to svi znamo, Međutim, danas moramo isto tako naglasiti ono što smo i naglašavali do sada, a isto tako reći da ovdje moramo uključiti i e, pažnju prema životinjama, zato što nekada je turizam e, znači eksploataciju e, koja nije posve etična. Isto tako tema pomorskog turizma, obalnog turizma kao instrumenta rasta i stvaranja radnih mjesta. Evo, ja ću ovdje stati, zahvaljujem i na raspolaganju sam e, prihvatiti sve prijedloge koje ćemo čuti danas. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime komisije riječ ima gospodin Orton. Hvala gospodine predsjedatelju, dobar dan svima. Kao što možete čuti, možda moj glas e, baš nije u dobrom stanju, pa ću možda i kraće govoriti od ovih deset minuta koje ste mi dali jer je bolje možda čuti što razni stručnjaci i drugi članovi ovog odbora imaju za reći i što imaju za podijeliti na ove tri ili četiri teme koje imamo na dnevnom redu. Možda bih želio samo e, komentirati ili ponoviti za one koji nisu bili ovdje krajem siječnja da pripremamo dosta detaljan akcijski plan na temelju osam prioriteta koje je komisija e, koje je komisija e, prepoznala i predstavila u Madridu, a tri od tih osam prioriteta Danas imamo e, i panel diskusiju, pa onda neću dugo o tome govoriti, samo bih vas htio podsjetiti na ostalih pet gdje radimo slične stvari. Dakle, pripremamo više tih čimbenika kako bismo pomogli izlaganje povjerenice na turističkom forumu 17. E, i 18. rujna u Luksemburga. Dakle, plan aktivnosti za, ove, za ova djelovanja. Pripremamo isto tako neke vrste privremenih e, konsultacija sa e, državama članicama u Grčkoj, a isto tako i sa privatnim dionicima i mislim da je današnje ovo, današnja rasprava stvarno došla u pravo vrijeme jer ćemo dobiti neke dodatne ideje koje će nam pomoći u pripremi e, rasprava sa javnim i privatnim dionicama na razini država članica i na lokalnoj razini. Osim tih tri prioriteta, koji su na današnjem dnevnom redu e, u panel raspravama i isto tako e, komunikacija za pomorstvo i e, obalni turizam. <clears throat> Započinjemo s pripremama sa raznim dionicima, a prvi je potreba ili napor koji moramo poduzeti u komisiji kako bismo što je više moguće na neki način uredili e, administrativni regulatorni okvir koji se primjenjuje na turizam i na, e, na e, poduzeća u turizmu. A započet ćemo sa nekoliko propisa koji će imati učinak, dakle e, e, propisi vezani za europsko e, podrijetlo, a isto tako određene programe koji će utjecati na lokalno gospodarstvo, a isto tako ćemo poticati države članice da te inicijative na neki način moderniziraju na razini, na lokalnoj razini i nacionalnoj razini. Isto tako krećemo sedam direktiva vezanih za za e, e, e, zaštitu potrošača naši kolege iz opće uprave za pravosuđe s njima moramo o tome raspravljati isto tako sa kolegama koji se bave porezima vezano za inicijative oporezivanja na europskoj razini to je dosta teško zato što to znači da treba postojati konsenzus na europskoj razini i jače kompetencije na nacionalnoj razini. Treća inicijativa od ovih osam je e, kategorizacija vještina i kompetencija e, svih e, radne snage u turističkom sektoru. To zajedno sa našim kolegama iz opće uprave za zapošljavanje radimo na vještinama i zapošljivosti. Posebno digitalne vještine, jezične vještine i vještine vezane za zemlju i kvalitetu. E, razvijamo e, i e, održavamo sastanke sa savjetodavnim odborima kako bi promicali i njegovali tok turističkih putovanja starijih osoba i mlađih turista u podsezoni koje dolaze iz nekih trećih zemalja a koji su pokazali interes da budu e, dio tih inicijativa izvan sezone. Dakle, to promičemo. A jedan koji je manje razvijen, a opet e, ponavljan, e, to sam rekao i na posljednjem sastanku ove radne skupine, šest zajedničkih e, djelovanja koje smo utvrdili. Jedan od tih šest e, je poboljšanje e, intermodalnosti i konektivnosti, povezanosti aktivnosti turizma i putovanja. Sve više razmatramo turizam ne samo one glavne, glavna, glavna poduzeća koja se bave turizmom, nego da to uključimo u cijeli vrijednosni lanac jer je važno identificirati e, koje aktivnosti trebamo poduzeti na europskoj razini ako je potrebno i na nacionalnoj razini i na regionalnoj razini kako bismo olakšali tu intermodalnost i konektivnost posebno za one periferne, periferna odredišta Europske unije. Na tome počinjemo raditi sa našim e, e, kolegama iz DigiMove a to je dosta važno jer imamo nekoliko politika koji bi se mogli prirodno povezati međusobno sa našim odborom. I konačno, ono što nije u današnjem dnevnom redu je zadnje, a to je poboljšanje upravljanja e, cijelim, svim pitanjima turizma u europskim institucijama e, na nacionalnoj razini, europskom e, industrijom turizma e, kako bismo imali jedan širi e, pristup i ojačali suradnju u sklopu industrije, dakle da nemamo samo sektore koje se bave samo ključnim industrijama, nego one povezane industrije koje su važne za održivi i, e, i e, kvalitetan turizam. To je kreativna, e, kreativni turizam, kulturni turizam, moda, e, prijevoz, dakle sve one povezane aktivnosti. To moramo sve više uzimati u obzir i na taj način ćemo E, e, isto tako razviti i politiku konkurentnosti u tom lancu vrijednosti. To je jedna os koju mi promičemo u, našem, e, u našoj općoj upravi za rast i zapošljavanje. I Izabela de Monte je isto tako rekla da zaista zaista moramo e, jače napore uložiti kako bismo imali e, bolje e, javno-privatno partnerstvo između javnih tijela, javnih institucija i europske industrije na razini trgovačkih društva, ali isto tako na razini Europskog saveza. Dakle, trebamo jače, jaču suradnju u više područja. Nadam se da ćemo u trećem panelu se dotaknuti toga, a to je panel o zajedničkom promicanju Europe. Postoji mnogo stvari koje se mogu učiniti u e, suradničkom duhu kada se radi o privatnim i javnim e, dionicima kako bismo povećali vidljivost Europe u trećim zemljama, promicali e, zajedničko i bolje, bolje napredovanje turizma u Europi, a isto tako olakšali održivi rast turizma u Europskoj uniji. Evo, ovdje ću stati. Kao što ste vidjeli, e, ja sam govorio minutu i pol kraće, pa ću si to iskoristiti kasnije za komentar, e, da komentiram onome, onome što će drugi reći. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, želimo i vama svako dobro, a i da se brzo oporavite što se tiče glasa. Prije nego što nastavimo, E, što se tiče sastanka koordinatora, e, koordinatori su saslušali i potvrdili Pavela Vojčikovskog e, do kraja ako do kraja ove rasprave ne bude prigovora na ovu odluku, smatrat ćemo da je ova odluka donesena i dostavit ćemo je predsjedniku Europskog parlamenta. Ovime prelazimo na prvi panel digitalizacija malih i srednjih poduzeća i takozvana sharing ekonomija, e, odnosno ekonomija dijeljenja potreba za prilagodbom. E, prvi govornik je gospodin Nick Hall iz Instituta za digitalni turizam. Hvala lijepa, zaista mi je drago što sam pozvan da podijelimo e, naša mišljenja. Ja ću se držati ovih sedam minuta. Dakle, ja sam e, osnivatelj e, tvrtke koja se zove SI 1 Media. Započeli smo 2013. sa inicijativom koja se zove Digital Tourism Think Tank, a on želi prikupiti ljude iz raznih ministarstava kako bi razmijenili znanje i iskustva vezana za digitalni marketing. To radimo na nekoliko e, na, na, e, načina. Imamo neke istaknute događaje gdje se razmijenjuju iskustva. Isto tako e, radimo aktivnosti live streaminga koje su dosta zanimljive, a to je i pilot projekt za promicanje digitalizacije malih srednjih poduzeća u turističkom sektoru Imamo i ključne industrijske rasprave gdje razgovaramo o važnim temama, a isto tako imamo e, razvoj kapaciteta i analizu istraživanja. Dakle, ima nekoliko stvari koje nedostaje odavdje, ali nastavit ću. E, ako pogledamo današnju temu, zaista postoji jedna revolucija koja se sada događa u putovanjima, a ta revolucija je zaista veliki izazov za poduzeća. E, možemo to pogledati u tri velika E, tri velika stupa. S lijeve strane imamo e, osnaženu potrošnju. Dakle, e, to znači da je potrošač sve više osnažen zahvaljujući digitalnoj tehnologiji. To smo već vidjeli pred par godina sa Expedijom. Expedia je bila vrlo disruptivna za, za turističke agencije E, isto tako TripAdvisor koji je postao dosta nezgodan za hotelijere. A ono E, isto tako danas imamo Uber i Airbnb, to su sve igrači e, u takozvanoj ekonomiji dijeljenja ili sharing economy i to je zaista izazov za poslovne subjekte, a političari moraju pogledati na koji način ćemo se nositi s time i do koje razine možemo intervenirati. E, druga ideja je ideja osoba koje su rođene u ovom novom mileniju i za koje je tehnologija dio svakodnevnog iskustva i cijeli ciklus putovanja kako bi on bio potpuno digitaliziran, oni očekuju da mogu biti interaktivni od e, planiranja putovanja do, e, do iskustva putovanja i slično, a u trećem stupu imamo takozvani service design ili dizajn usluga, dakle to je, e, to je to znači pristup i upravljanju određenim poslom gdje je u centru sam potrošač, a tehnologija kao usluga je zaista nešto što je sada ključno. E, još tu fale tri e, kruga, ali ono što biste trebali ovdje vidjeti s lijeve strane imamo e, turističke poslovne subjekte i trebamo napraviti razliku između turizma, hotela, turoperatera, a s druge strane imamo tehnologiju i raspodjelu ili distribuciju kao globalne sustavi, distribuciju i te sustavi i nove tehnologije. Oni svi zahtijevaju različita rješenja. Vidim da se ništa ne vidi ovdje, pa vam moram jednostavno objasniti o čemu govorimo. Ako e, govorimo o konkurentnosti i koje su tu e, prilike za, Europke, e, za Europu, sa turističkog stajališta ima nekoliko prilika, opet imamo tri stupa. S jedne strane imamo poslovanje koje je vrlo učinkovito i važno a to su mreže za podržavanje e, poslovnih subjekata e, koje pomažu razvoj e, kroz nekoliko aktivnosti vještina, obuke, jer smo čuli koliko je to važno. Drugo imamo razmjenu znanja. Dakle, nešto što smo mi učinili, mi smo osnovali forume za razmjenu znanja i iskustava, što je jako važno za mala poduzeća u turističkom sektoru. A treći aspekt je takozvana digitalna transformacija, a to je potreba da poslovni subjekti... Želite li da stanem? Ne, sad je dobro. To nije taj slajd. Imamo i PDF verziju. Do you want me to continue? okay. Do you want to move? Yeah. Ja ću nastaviti, nema problema. Dakle, treći ključni aspekt koji je bio naglašen na slajdu je ono što se zove digitalna transformacija. To je potreba da poslovni subjekti potpuno promijene način poslovanja i da uzmu u obzir e, digitalno gospodarstvo. Razgovarali smo s Europskom komisijom o eh, obiteljskim poslovnim subjektima eh, gdje se u više generacija posluje, a ima prilika da mlade eh, generacije doprinesu, doprinesu nešto tom poslu umjesto da uzimaju sve nešto od osgora prema dolje. Isto tako vidimo sada koliko se naglašava otvoreni podaci, dakle da podaci budu na raspolaganju za e, poduzetnike koji mogu nešto briljantno iz toga napraviti. Dakle, to daje dosta velike prilike turizmu. Isto tako je poduzetništvo važno područje s kojime Europska e, e, unija može konkurirati na globalnoj razini. A treći aspekt raspodjele tehnologija je, su inovacije i važnost inovacija. Naravno, u turističkom sektoru imamo jedinstvene izazove. Dakle, e, jedno je sezonska priroda e, tog posla, isto tako da unutar jednog odredišta su raspršeni e, posjetitelji, a inovacije mogu biti ovdje vrlo uspješne i stvoriti rješenja za zaista ključne izazove s kojima se suočava turizam. Da sažmem, e, kada pogledamo koje su e, e, prilike, a i potrebe u europskom turizmu, to sam podijelio između posla, odnosno poslovanja E, da zaista postoji veća potreba e, za e, podrškom poslovanju u turizmu i to je zaista bitno. Treba biti bolje koordinirano na europskoj razini, a na europskoj razini isto tako možemo podijeliti jako dobar posao koji se događa na nacionalnoj razini. Zaista je potrebna bolja komunikacija. Isto tako da aktivnosti komisije budu učinkovito, e, da, učinkovito dođu do tih e, poslovnih subjekata. Što se tiče rezultata i prirode promjena koje vidimo u ministarstvima, trebamo ponovno e, procijeniti na koji način ćemo mjeriti te rezultate i inicijative. A treći aspekt jest da trebamo imati mnogo komercijalniji mentalitet u tome a isto tako trebamo e, bolje upravljanje e, vezano za tu ekonomiju dijeljenja i regulativu. Trebamo prilagoditi e, postojeće, postojeće propise, ali naravno na racionalan i razuman način. Naš zadnji govornik će sigurno govoriti o tome, ali isto tako moramo vidjeti na koji način možemo osnažiti ljude i da tehnologija zapravo pomaže, a ne da spriječava. Isto tako ako pogledamo gospodarske učinke, e, nova poduzeća, zaista postoje mnogi e, start-upovi, odnosno nova poduzeća, to je zaista dobra prilika da se e, konkurira recimo sa Sjedinjenim državama. I konkurentnost. Europa ima jedan jedinstveni i vrijedni proizvod koji je lokalnog karaktera ali mi moramo razmišljati lokalno i vidjeti na koji način možemo djelovati globalno. Dakle, snaga našeg e, ponude proizvoda e, može zaista postati dobra na globalnoj razini za konkurentnost Europe. Evo, s time e, zaključujem. Žao mi je što niste dobili slajdove, ali nadamo se da ste ipak razumjeli. Hvala lijepa. E, upravo smo čuli da smo dobili prezentacije, one bi trebale funkcionirati kod sljedećih govornika, nadamo se da će to biti slučaj. Sljedeći govornik je Juan Jesus Garcia, viši savjetnik za industrijske djelatnosti iz Amadeusa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i zahvaljujem na tome što ste me pozvali u sklopu važne inicijative. E, dopustite e, da kažem nekoliko riječi o poduzeću u ime kojeg govorim e, i iz kojeg dolazim. Kao što primjećujete, naš slogan je Bond Digital. Riječ je o tehnologiji koja je razvijena za sektor putovanja. Prisutni smo diljem svijeta u 190 zemalja i razvijemo digitalna rješenja. Tako da se nadamo da ćete temeljem ove prezentacije i digitalnih rješenja e, pronaći neke zanimljive ideje. E, što se tiče strukture naše prezentacije, nastojat ćemo e, poštivati ovih sedam minuta. E, želimo prenijeti jednu pozitivnu poruku. Digitalizacija je tu. Priroda turističkog proizvoda je digitalna način na koji prodajemo e, poduzeća je digitalni način. A ako pogledamo istraživanje e, ne samo ovdje, nego i Europska komisija je provela jedno istraživanje i možete vidjeti da je digitalizacija u središtu. I to je šansa posebno za mala i srednja poduzeća, budući da je potrebno što prije unaprijediti kompetencije za mala i srednja poduzeća kako bi imala veći pristup e, većem broju tržišta. Ako poduzeće počne poslovati digitalnim putem, onda ima pristup globalnom tržištu i različitim novim turističkim segmentima. E, kolega je govorio o cijelom nizu novih segmenata kojima se može pristupiti ukoliko poslujete na digitalan način. Jer na taj način možete kupovati turističke proizvode. Digitalizacija bi sveukupno, a to je druga poruka koja je važna, nešto što nije svrha samom sebi, nego element i instrument koji omogućuje e, turističkim i putnim poduzećima da budu konkurentniji. Ovdje možete vidjeti četiri okvira u kojima je navedeno koji su elementi nove dinamike i koji utječu na E, poduzeća u ovom segmentu. Smatramo da će putovanja biti više povezana. Povezanost je iznimno važna. Europski globalni potrošači sve više žele e, pokazatelje koji upućuju na povezanost e, i sustave koji će osigurati povezane proizvode. Osim toga, informacije će biti personalizirane. Postoje cijeli niz elemenata u sustavu koji omogućuju malim i srednjim poduzećima da e, oblikuju jedan e, prilagođeni proizvod tako da se odmaknu od masovnog turizma prema prilagođenim proizvodima isto tako važan je element održivosti ne samo sa ekološkog nego i socijalnog i ekonomskog aspekta e, treba vidjeti na koji način se može osigurati da mala i srednja poduzeća e, posluju na jedan održiviji način i tu postoje nove šanse i novi izazovi rekao bih nekoliko riječi o novim mogućnostima. Jedna od njih je sve veća konkurencija. Kada govorimo o konkurenciji, govorimo o konkurentnom tržištu i e, novim digitalnim načinima poslovanja i mogućnostima za natjecanje e, sa velikim poduzećima, posebno kada se radi o bukiranju, o rezervacijama, ali isto tako postoji mogućnost za bolju suradnju. E, postoji cijeli niz inicijativa u kojima postoje e, poduzeća koja surađuju i uče od velikih poduzeća e, recimo kada se radi o izvozu odnosno internacionalizaciji određene vrste e, usluga. Niske razine usvajanja informatičke tehnologije. Tu je važno riješiti pitanje interoperabilnosti E, iz raznih razloga razina usvajanja tehnologije od strane malih i srednjih poduzeća je niska i zato je potrebno uspostaviti potrebnu ravnotežu. Digitalizacija znači da možete poslovati na globalnoj razini. Jer na taj način ne možemo osigurati da poduzeća imaju šansu natjecati se i biti uspješni u bilo kojem kraju svijeta. A to je povezano i sa cijelom ovom inicijativom i pitanjem kako osigurati da Europa zauzme vodeće mjesto. Što se tiče predzadnjeg slajda, na zadnjem imamo određene preporuke. Ovdje imamo e, tri osnovna područja u kojima smo definirali preporuke. E, potrebno je potaknuti turistička poduzeća da prihvate digitalizaciju. Ovdje navodimo neke od primjera za načine kako to učiniti. Jedan od njih je pametno financiranje. E, premještanje težišta što se tiče e, fondova i programa kako bi bolje pružili potporu digitalizaciji i u e, skladu sa e, digitalizacijom i programima Europa 2020 surađujemo sa Europskom komisijom na ovom području. Cilj je promicati digitalni turizam i inicijative, standardizirati sadržaj u turističkoj ponudi i isto tako E, potrebno je definirati poticaje. U Španjolskoj dosta razmišljamo o tome kako pomoći u samoj provedbi digitalnih rješenja. Jedno od važnih pitanja je kako pratiti digitalizaciju i osigurati odgovarajuću zaradu. E, drugi sloj aktivnosti – odnosi se na potporu malim i srednjim poduzećima koja su počesto izolirana. Europska unija ima brend, ima mogućnost biti sponzor pred cijelim svijetom E, što se tiče međunarodne potpore malim i srednjim poduzećima. I Europska unija treba imati važniju ulogu što se tiče poticanja suradnje između malih i srednjih poduzeća i velikih turističkih tvrtki. E, neki od izvjestitelja spomenuli su i javno-privatno partnerstvo. To je jako važno kao mogućnost e, potrebno je kreirati okruženje u kojem je suradnja moguća. I osim toga, Poruka privatnog sektora je da naglasak treba biti na osnovnim načelima. Kako ne bi došlo do preklapanja razno raznih propisa, moraju postojati jednaki uvjeti rada i to su ta osnovna načela na kojima mora biti naglasak transparentnosti i neutralnost isto tako. Osim toga, potrebno je osnažiti provedbu postojećih e, propisa. a kao element e, programa e, Europske komisije potrebno je E, također sudjelovati u razvoju mobilne aplikacije, a cilj je promicati Europu kao turističko odredište i za goste koji dolaze iz udaljenih destinacija. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Zadnji govornik u ovom krugu je Marko Teregrosa, e, direktor e, Europske koalicije za takozvanu ekonomiju dijeljenja. Izvolite. No, kako smo e, došli do ovoga? Ovdje možete vidjeti vijesti sa prošlotjednog sajma u Berlinu. E, što je zapravo e, gospodarstvo dijeljenja. Oni koji su dobro upoznati sa turizmom znaju da je riječ o djelatnosti koja je privremena po svojoj prirodi i ljudi se privremeno povezuju kako bi ostvarili pristup e, određenim e, proizvodima odnosno uslugama. E, neki od vas znaju i za ove poduzetnike, početnike koji jako brzo rastu, Uber i slični. E, međutim, e, radi se i o drugim područjima, ne samo smještaju i prometu. Ovo gospodarstvo povezano je sa četiri osnovna elementa e, sustava putovanja. Prvo pitanje je kako doći na odredište. Možete zajedničkim automobilom ići na aerodrom ili e, zajednički unajmiti neko drugo prijevozno sredstvo. Drugo pitanje je gdje odsjesti. Možete negdje unajmiti kauč ili vlastitu sobu ili apartman ili definirati gdje, kada i gdje sve je moguće. Gdje jesti? E, koliko vidimo, lokalni ljudi počinju pripremati večeru i pozivati nepoznate ljude da dođu. E, spremni su ustupiti svoj dom i pripremiti večeru sa pet sljedova za vas e, i vaše prijatelje. I zašto se ne bi povezali sa lokalnim ljudima i vidjeli ono najbolje što se može vidjeti ili pak privatno možete unajmiti vlastitog vodiča koji će vas odvesti na mjesta za koja inače ne biste znali. Koji su drugi signali ove ekonomije? Ekonomija dijeljenja e, sve više stavlja težište na cijeli doživljaj putovanja i e, platformu koja uključuje cijeli niz malih i srednjih poduzeća. Postoje usluge koje pružaju hoteli, a koje danas možemo dobiti i u nečijem domu. E, Kikafe primjerice e, osigurava mjesto na kojem možete preuzeti ključ za stan koji ste unajmili ukoliko niste u gradu. E, postoji cijeli niz platformi poput e, ove koja omogućuje susrete. E, to je nešto između LinkedIna i Airbnb. Nekoliko preporuka. Ovo je prilično puno teksta na jednom slajdu, tako da neću govoriti o svakom svakoj pojedinoj natuknici. Ono što želim reći je da turizam i ekonomija dijeljenja imaju potencijal da postanu nešto više od jedne niše na tržištu. Međutim, postoje određena pitanja zakonitosti. E, neki smatraju da će doći do legitimacije i da će djelatnost postati jedna od uobičajenih djelatnosti. Međutim, ovdje bih postavio jedno pitanje i pogledao reakciju običajene, tradicionalne e, industrije hotelijerstva. E, neki nječu ovaj fenomen i ove pojave koje se javljaju na tržištu, ignoriraju, a neki kreću u rat e, protiv djelatnosti koje smatraju nezakonitima. Drugi priznaju postojanje takvih platformi i e, počinju sudjelovati, mogu uzeti proviziju. E, dobra praksa i ovakvo partnerstvo može dovesti do toga da od toga profitira i poduzetnik početnik i hoteli koji mogu staviti na raspolaganje prostorije koje se inače ne koriste. Osim toga i sami hoteli e, pogoduju e, situacijama u kojoj pronalaze potencijalne goste. Uskoro ćemo vidjeti da će hoteli i sami pokrenuti vlastitu verziju Airbnb-a. Samo malo strpljenja. E, ovo je fotomontaža. Nadam se da ovdje nije nitko iz Marriott hotela. No, Marriott ili Hilton oni e, bi mogli početi sudjelovati u razmjeni e, stanova, e, mogli bi početi nuditi spremačice, hranu i u toj situaciji svi pobjeđuju jer e, vlasnik kuće imat će gosta u kojeg ima povjerenja, e, gost će imati dobar doživljaj, a Marriott će imati nove prihode od svog udjela u cijeloj transakciji. Nekoliko preporuka za našeg izvjestitelja. E, ponovno ima puno teksta, tako da neću govoriti o svemu što je tu navedeno. Neke preporuke dolaze iz nezavisne studije koju je nedavno tražila britanska vlada. Stavio bih naglasak na e, prvu natuknicu, a riječ je o ujednačenim uvjetima. Što se tiče poduzetnika početnika, oni bi trebali primjenjivati ista pravila kao velika poduzeća i sudjelovati u poštenom natjecanju, ali uz određenu mjeru potrebno je uzeti u obzir malu veličinu određenih poduzeća. Jer ne smijemo zaboraviti da nisu svi Uber ili Airbnb. I stoga e, bi e, mala poduzeća trebalo izuzeti od određenih administrativnih opterećenja i primjene određenih propisa. A kao što vidite, to se već događa. E, postoje oni koji prednjače i potiču ekonomiju dijeljenja. Recimo u Amsterdamu Airbnb e, je najavio odgovorne opcije e, što se tiče iznajmljivanja i e, prosljeđivanja gostiju u gradsku upravu u ime domaćina. I na koncu nekoliko mudrih riječi od jedne bivše povjerenice i sadašnje povjerenice Nelly Cross, obično ima vrlo otvorene formulacije i e, govori o tome da je došlo do puno novih e, mogućnosti i demokratizacije turizma. Turizam je sve više individualiziran i inteligentan. Međutim, e, postoje određeni izazovi kako bi se osigurali odgovarajući standardi i izbjeglo nepoštivanje zakona. I na koncu, zadnja preporuka, a to je ova. Nemojte zabraniti ekonomiju dijeljenja jer to neće funkcionirati. Ovo je Amerika u 50. usput rečeno. E, Povijest se uči da zabrane ne funkcioniraju. E, kada ljudi nemaju novaca za stvari koje žele, uvijek će pronaći načine kako zaraditi, a potrošiti manje. E, zabrana ove vrste gospodarstva neće dovesti do toga e, da ono nestane. Jer ako e, ne bude postojao Uber, ljudi će ipak pronaći načine kako se voziti jeftinije i kako izbjeći plaćanje poreza. Kod svih poremećaja moramo biti oprezni. Ova vrsta ekonomije nije savršena. Ne može se kopirati e, turizam, ali treba osigurati oporezivanje, nadzor, e, treba osnažiti povjerenje u online transakcije kako bi ipak postojala određena kontrola nad ekonomijom dijeljenja od čega će imati koristi svi potrošači. E, mi se zalažemo za okvir i okruženje koje će omogućiti e, da napreduje ekonomija dijeljenja. Zahvaljujem. Moje ime je Marko Telagrosa. Hvala lijepa. E, zahvaljujem govornicima. E, prvo riječ imaju izvjestitelji u sjeni dvije minute, nakon toga ostali zastupnici jedna minuta. Nakon toga govornici imaju dvije minute na raspolaganju da iznesu svoje odgovore. E, vrijeme je kratko, molim vas da poštujete predviđeno vrijeme. Prvo, Claudio Mateo de Guja. Hvala lijepa. Pokušat ću sasvim kratko nešto e, reći o inovacijama u ekonomiji dijeljenja. Riječ je o sektoru koji treba biti dinamičan i tu nam je potrebna suradnja. E, moramo napredovati od visoke kvalitete prema izvrsnosti i osim toga moramo se prilagoditi. Mora postojati platforma e, na kojoj će cijeli proces E, napredovati. E, moramo voditi računa i o demografskom aspektu, budući da je stanovništvo sve starije i zato turizam mora biti uključiv i prilagođen osobama sa e, smanjenom pokretljivošću. Koncept ekonomije dijeljenja postoji već nekoliko godina. U zadnje vrijeme govori se o razmjeni proizvoda i usluga, međutim puno toga se promijenilo u našem društvu. A digitalna platforma doista je dovela do revolucije. Jedan od primjera je Uber e, koji je postao jedno od najvećih e, poduzeća za prijevoz na svijetu, a nema vozila ili Facebook, e, najveći ponuditelj usluga na internetu, a nema sadržaj ili isto tako Airbnb E, koji zapravo nema na raspolaganju konkretne nekretnine. To su sve platforme za koje moramo znati kako od njih profitirati i kako osigurati da svako područje od njih profitira. I zato bih željela postaviti nekoliko pitanja o tom aspektu. Aspektu e, gospodarstva u kojem se omogućuje dijeljenje, odnosno zajedničko korištenje. Imamo podatke o ovoj vrsti gospodarstva i zanima me što znate o potencijalnim koristima. Imate li na raspolaganju određene brojke što se tiče tržišnog natjecanja, oporezivanja, e, dostave podataka i sigurnosnih elemenata? To je ono što me zanima. Osim toga, zanima me i aspekt sve starijeg stanovništva. E, kako osigurati da stariji turisti ne budu isključeni iz cijelog ovog pomaka prema digitalizaciji? Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Kozmas Lotovski. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. E, mislim da bi nam digitalizacija definitivno trebala omogućiti da se aktiviraju oni segmenti turizma koji do sada nisu bili aktivni. Dakle, područja u kojima nije postojala infrastruktura, niti odgovarajuće prometne veze ili općenito turistička infrastruktura. Bilo bi dakle odlično ukoliko bi se digitalizacija koristila na taj način E, kako bi se potaknuo razvoj novih turističkih područja i kako bi se razvio njihov potencijal. Postoji jedan segment turizma koji je iznimno važan i može sudjelovati u takozvanoj ekonomiji dijeljenja je su i to je nešto što je potrebno uzeti u obzir. Zahvaljujem. Sljedeći je Jozo Radoš. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Digitalni smještaj i studije su, su potrebne u tom području. Moje pitanje je sljedeće. Kako mislite da će izgledati taj proces? I drugo pitanje, u kojoj mjeri klasični pružatelji usluga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 Drago mi je da imam mogućnost postaviti pitanje koje je upućeno svim e, govornicima. Što bi trebalo poduzeti prema vašem mišljenju što hitnije na razini Europske unije? U Europskom parlamentu kako bi se razvio turizam u Europskoj uniji. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeće je Jill Evans. Thank uh, Hvala lijepa. Zahvaljujem na izlaganjima koja su bila iznimno zanimljiva. Bilo mi je drago čuti da je snažan naglasak stavljen na mala i srednja poduzeća. Ja dolazim iz Walesa Turizam je iznimno bitan sektor u našem gospodarstvu, a mali poslovni subjekti su okosnica tog gospodarstva. Na sastanku sa predstavnicima malih i srednjih poduzeća koji sam održala nedavno, e, upravo je bilo riječi o web stranicama za rezervacije i slično i njihov dojem je bio da je vrlo teško biti konkurentan u takvom okruženju. Drago mi je bilo čuti apele za potporu i sponzorstvo od strane Europske unije, posebno Europske komisije i bilo bi mi zanimljivo čuti detaljnije koje su konkretne praktične mjere u tom smislu moguće. Netko je spomenuo i održivi turizam koji ima različite aspekte, naravno u smislu zaštite okoliša, ali isto tako i socijalnih i ekonomskih aspekata. Jedna od stvari koja je bitna u Walesu upravo su kultura i jezik. Naš jezik, kao i engleski jezik u Walesu, dakle nije naime nije priznat na razini Evropske unije, međutim to jest službeni jezik u Walesu. Tako da poslovni subjekti koji rade na većinskim ili na manjinskim jezicima također se nalaze u nepovoljnijem položaju kada pokušavaju biti konkurentni na svjetskoj razini. Zanima me jeste li i to uzeli u obzir. Hvala lijepa. Luis de Ganes Pascal. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih htio odati počast komisiji, budući da su vrlo oprezni kod predlaganja zakonskih prijedloga. Članak 20. 125. ispriječava to. Mislim da je vrlo bitno da civilno društvo i poslovni subjekti razumiju potrebe u turizmu. Gospodin Garcia i gospodin Torregrosa spomenuli su nešto što je vrlo bitno. Amadeus je španjolska tvrtka koja posluje u svijetu i mislim da su rekli nešto što je vrlo bitno. Mi moramo predvoditi u području digitalizacije. Također je rečeno da su potrebni transparentnost i neutralnost, no mislim da nam je potrebno još nešto, a to je pravna kompetentnost. Gospodin Toregrosa je govorio o gospodarstvu koje se temelji na zajedničkom korištenju resursa. Činjenica je da je proces globalizacije nezaustavljiv. Međutim, isto tako ne možemo zaustaviti niti proces e, informatičke tehnologije. Međutim, ne možemo dopustiti nelojalnu konkurenciju u nekim sektorima koja bi bila protivna procesu prikupljanja poreza. Uzmemo primjer Ubera. Ne postoje nikakvi zakonski propisi kojima bi se uredio, uh, uredilo poslovanje Ubera, zato će taj slučaj završiti na sudu. U Španjolskoj se događa da se apartmani daju u najam na vrlo netransparentan način i zapravo se pojavljuje nelojalna konkurencija hotelskom sektoru. Dakle, situacija mora biti zakonita, zakonski propisi moraju biti u skladu sa novim pristupom komisije i ne smemo zaboraviti da je novi pristup eh, predsjednika Junkera manje zakonodavstva i bolje zakonodavstvo. Lucy Anderson. Hvala ja. Eh, drago mi je da je se održava ova javna rasprava i posebno mi je zanimljiva digitalna ekonomija i relevantnost za turistički sektor. Znam da se bavimo malim i srednjim poduzećima, međutim zanimalo bi me u kojoj mjeri se to odražava i na javni sektor, mislim na um, bežični internet um, na javnim prostorima, jer vrlo je dobro imati platforme, međutim ako se nađete u situaciji da ste turist, ako nemate pristup bežičnom internetu, ne možete ne možete vidjeti kako doći do određenog mjesta. Imam jedno pitanje za komisiju. Što poduzimate kako biste pomogli da se apsorbiraju sredstva Europske unije za turizam? oni s kojima sam ja razgovarala kažu da je vrlo teško doći do sredstava Europske unije za potrebe turizma i to je posebno relevantno kada govorimo o digitalnim aspektima. Sljedeći kolega ima riječ. Hvala. Političari na nacionalnoj i europskoj razini samo prate trendove, dakle trendove u području digitalizacije. Upravo zato mi reagiramo prekasno, mi reagiramo na neke događaje, na stvari koje koristimo iz dana u dan. I zato mislim da je ova javna rasprava korisna, budući da je riječ o digitalizaciji već na prvom panelu. To nam govori u prilog činjenici da smo uspjeli shvatiti koliko je to pitanje bitno. Europska unija ponekad reagira sporo, ja dolazim iz Mađarske i meni je poznato funkcioniranje Europske unije samo unazad posljednjih deset godina. Međutim, e, moglo bi se dogoditi da zaostanemo u digitalnom svijetu ako nastavimo biti tako spori. Ja sam postavio pitanje komisiji, međutim e, odgovor koji sam dobio bio je vrlo općenit i zapravo nisam dobio konkretan odgovor na to što bi komisija htjela poduzeti kako bi pomogla proces digitalizacije u turizmu. Mislim da moramo ubrzati čitav proces i moramo djelovati odmah. Kao građanin ja pozdravljam nove usluge, međutim kao predstavnik jedne zajednice i određenog sektora koji mora ispunjavati standarde koje smo mi odredili, osjećam i određenu odgovornost. Prema tome, e, iste norme moraju biti primjenjive i na tradicionalnu industriju i na nova poduzeća. Hvala na pozornosti. Hvala i mi moramo poštivati pravila. Sada sljedeći govornik. Um, Hvala. E, Mislim da su ova izlaganja bila iznimno zanimljiva i možemo ustanoviti da je proces e, digitalizacije nešto s čime ćemo se nositi u budućnosti, bilo da je riječ o Uberu, Airbnb-u ili nekim drugim tvrtkama. U svakom slučaju se slažem da se moramo pobrinuti da postoje jednaki uvjeti za sve, tako da tradicionalni pružatelji usluga ne budu u nepovoljnim položaju i da budu u mogućnosti konkurirati s ostalima. Što se tiče digitalizacije i pružanja potpore malim i srednjim poduzećima, to je iznimno bitno s obzirom da su to poduzeća koja pružaju usluge u turizmu. Neki su već, neki kolege su već postavili pitanje koja su sredstva na raspolaganju kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima da bi mogla biti konkurentna u digitalnom svijetu. E, vjerujem da im to nije najjača strana, no mislim da mogu imati koristi od toga. Znam da su neke lokalne udruge pokušale e, pronaći platformu i Mislim da im je u tome potrebna pomoć i mislim da bismo se trebali usmjeriti na to kako im pomoći jer se oni moraju nositi s konkurencijom velikih igrača. Hvala lijepa. sada govornici imaju još jednu mogućnost reagirati na komentare. Nick Hall, imate riječ. Hvala. Jedno od pitanja koje se nekoliko puta ponovilo je što će Europska komisija poduzeti kako bi pomogla malim i srednjim poduzećima da se nose s novim izazovima. Na temelju rada na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini mogu reći da tvrtkama treba potpora i dakle na tome se radi. Bitno je reći e, što se tiče tvrtki da ne možemo imati jedno rješenje za sve. Dakle, ne možemo raditi samo na razvoju vještina, treba sagledati e, čitavu problematiku u cjelini. E, svaka tvrtka je jedinstvena, prema tome izazovi i rješenja koja su im potrebna također su jedinstvena. Ako uzmemo primjer malih poduzeća u Walesu koja se bore s time da budu prisutna na tržištu, da konkuriraju velikim igračima, mi znamo kakva im je potpora potrebna i na koji način mogu biti konkurentni kao mala poduzeća. Oni ne moraju biti jednako veliki kao njihovi konkurenti i to može biti njihova prednost, no potrebna im je potpora. Mislim da ovdje postoji prilika da Evropska unija vidi gdje može ostvariti dodanu vrijednost. Radi se o uspostavi mreže, o razmjeni iskustva i povezivanju tvrtki diljem Europe kako bi e, tvrtke mogle razmijeniti iskustva i naučiti jedno od drugih. E, budući da postoje primjeri dobre prakse posvuda, međutim treba ih izvući iz izolacije, iz e, pitoreskne regije gdje djeluju i povezati ih s drugima. Mislim da svi imaju iskustva koja su vrijedna i koja mogu podijeliti s ostalima. Mislim da na tome e, se može još dosta poraditi. Hvala lijepa. Juan Jesus izvolite. Uh, Hvala. Čuli smo različita različite komentare, različita pitanja. Mislim da bi se to možda moglo sažeti na sljedeći način, kao što je Nikolas spomenuo. Jedan dio se tiče praktičnih aspekata. Mislim da je kolegica iz Finske postavila pitanje koji su glavni prioriteti. Mi e, uočavamo s kojim se izazovima nose mala i srednja poduzeća, to je provedba. Dakle, mi vrlo dobro radimo na kreiranju politika, međutim kada je riječ o provedbi, mislim da tu nismo postigli odgovarajuće rezultate. Govorim o nama kao Europi. Pitanje je što možemo učiniti u tom smislu. Ja nemam neko čarobno rješenje, inače ne bismo bili ovdje. Mislim da zapravo trebamo spomenuti dvije stvari. Kao prvo moramo revidirati svoju ulogu, e, dakle počeši od Europske komisije, dakle kod, u fazi provedbe e, Europska komisija bi trebala biti prisutna u čitavom ciklusu do provedbe. Zatim e, isto tako je bitno načelo subsidijarnosti, tako da Nacionalne turističke zajednice u nekim slučajevima imaju vrlo važnu ulogu, ponekad je pristup više od ozgo prema dole. A i mi u privatnim tvrtkama trebamo zapravo primijeniti njihov primjer. U nekim situacijama javna suradnja dobro funkcionira, e, ponekad veće tvrtke surađuju s malim i srednjim poduzećima. Dakle, i to isto može biti korisno. Drugo, e, dakle, mi govorimo kao tehnološka tvrtka. Dakle, sam digitalni koncept ne znači ništa. Potrebno je pomoći malim i srednjim poduzećima da uspostave vezu između digitalne tehnologije i svojih poslovnih ciljeva. Vi možete imati najbolju tehnologiju na svijetu, ali bitno je da se to poveže sa nekim poslovnim ciljem. E, velik broj naših klijenata, malih i srednjih poduzeća, raspolaže tehnologijom, ali nemaju ideje i ne znaju kako iskoristiti tu tehnologiju da bi poboljšali način na koji stavljaju proizvod na tržište ili ga distribuiraju i prodaju. Na tome treba poraditi. E, bilo je nekih pitanja o tome e, mislim, da treba otvoriti nova područja za turizam. Htio bih se vratiti na pitanje povezanosti. E, mislim da treba povezati te točke za korist e, za potrebe turizma. Pritom mislim na multimodalnost kao jedan od prioriteta kojima se bavi Europska komisija, dakle povezivanjem različitih e, prijevoznih e, sredstava možemo ostvariti neke prednosti za europski i svjetski turizam. Hvala. Hvala lijepa. Sada još e, gospodin Marko Toregrosa, izvolite. Ja bih htio spomenuti nekoliko stvari. Netko je postavio pitanje o učinku ekonomije dijeljenja na terenu. Nemamo potrebne pokazatelje kako bismo izmjerili e, dakle, tu, tu te pogodnosti. Dakle, e, očito je da je takav model jeftiniji, Uber je jeftiniji od taksija i isto tako možemo reći da se ostvaruju prednosti u smislu socijalne dimenzije, da, premda je socijalne inovacije teško izmjeriti. Što se tiče trećeg stupa, to je zaštita okoliša, e, taj dio je kontroverzan, budući da imamo efekt bumeranga. E, naime, postoje jeftiniji načini putovanja e, koji mogu dovesti do povećanja emisija CO2. E, zajedničko korištenje automobila je jeftinije, no može dovesti do toga da imamo veći broj vozila na cestama. Mnogo je bilo riječi o malim poduzećima. Ja sam glavni tajnik i predstavljam mikropoduzeća. I moram reći da kada je riječ o jednakim uvjetima za sve, a svi su se složili da se trime trebamo pozabaviti. Dakle, ako uspoređujemo Airbnb i Hilton, možemo ustanoviti da je Airbnb jednako velik kao i Hilton, ako ne i veći. Oni su, posluju u više zemalja nego McDonald's. Oni se zovu novim poduzećem, ali zapravo je riječ o multinacionalnoj kompaniji. Da, slažem se da i Hilton i Airbnb moraju poštivati ista pravila. Međutim, kada govorimo o Hiltonu i ako ga uspoređujemo sa sa malim e, najmodavcima u Španjolskoj, onda mislim da ne možemo imati jednake uvjete. Mislim da je to već e, jasno za zakonodavce, jer e, dakle se kod ocjene učinka mora vidjeti kakav je učinak na mala i srednja poduzeća. Što se tiče dakle ovog gospodarstva koje se temelji na korištenju zajedničkih resursa, bez interneta ne možemo govoriti o tome. Zanimljivo što se sada događa na Kubi. Airbnb je uspio doći na Kubu i pitanje kako je to moguće? Nitko nema kreditnu karticu, niti ima internetsku vezu, a Airbnb svejedno posluje tamo. E, kako oni to postižu preko posrednika, zatim dobivaju novac i onda kucaju na vrata ljudima. Dakle, slažem se s vama da bez interneta ne možemo govoriti o ekonomiji dijeljenja. Hvala lijepa. Još jednom zahvaljujem eh, trojici govornika na odgovorima i eh, svima na sudjelovanju u diskusiji. Sada prelazimo na sljedeći dio. Eh, smijete naravno E, dalje sudjelovati u diskusiji, ali ovdje gore će nam se pridružiti e, sljedeća trojica govornika. Allman. Allman. Habe ich auch gedacht. Eine Furchtbar. Ja, ich weiß. In dem, in dem anderen nächsten Panel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 Prelazimo sada na sljedeću temu, brendiranje Europe kao visoko kvalitetne destinacije, potrebe za promicanjem. Prvi govornik je Eduardo Santander, izvršni direktor ETC-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem svim e, e, članova ovog odbora na pozivu. Želio bih na početku kratko e, predstaviti što je European Travel Commission. Mi smo jedna organizacija koja je osnovana 1948. godine, dakle još prije same Europske unije i dio smo Marshallovog plana i u tom razdoblju na turizam se gledalo kao e, ne, motora europskog gospodarstva, a sada govorimo o tome 66 godina kasnije. Dakle, to je jedna neprofitna organizacija koja promiče Europu kao turističko odredište u trećim zemljama. Imamo 33 e, članice, dakle to su i članice Europske unije i ne članice Europske unije kao što su Švicarska, Norveška i Turska Radimo zajedno kako bismo e, izgradili vrijednost e, turizma e, kroz suradnju i razmjenu najboljih praksi i marketing ću vam e, kakvo je stanje sada u Europi što se tiče turizma. Zna se da je Europa e, broj jedan odredište sa 588 milijuna međunarodnih e, dolazaka 2014. Dakle, to je 52% cjelokupnog tržišta. 2014. pokazala se jedna briljantna slika budućnosti, dakle 22 milijuna više dolazaka E, dakle to je plus 4%. Mnoga odredišta e, su vidjela da dolaze turisti iz raznih zemalja, dakle iz dalekih zemalja kao što su SAD, Kina, Brazil, Kanada i e, Jugoistočna Azija. Gledajući unaprijed budućnost turističkog sektora izgleda dobra, međutim E, svjetska organizacija za turizam je, e, je vidjela da će 72 milijuna turista doći do 2030. Međutim, e, postoji sve više svjetske konkurentnosti. Mi se borimo i sa Pacifikom koji će dakle azi, azijski e, stanovnici koji putuju unutar Azije, a Sjeverna Azija će zamijeniti sredozemlje kao e, najposjećenija regija do 2030. godine, što znači da će Europa izgubiti svoju vodeću poziciju. Kako bismo ostali prva, prvo turističko odredište na svijetu, moramo odgovoriti na taj izazov i vidjeti koji su potencijali za sutra, jer je srednji sloj e, sve više putuje. Treba li Europu promicati? Ja sam odgovorio na to jasno, da, trebaju promicati. Dakle, treba stvoriti jedan brand Europe, to je jedna sofisticirana tema, a taj koncept ide dalje od turističkog sektora. Jasne definicije i objašnjenje e, i suradnja s drugim industrijama su ključne e, prije nego što razvijemo brand. Brand je jako složena stvar i e, kroz jednu iscrpnu analizu koja se usredotočuje na Europu samo sa stajališta turizma, dakle kao e, samo turistička destinacija. E, mi trebamo utvrditi identitet Europe kao odredište. Isto tako proveli smo jako mnogo istraživanja e, o imidžu Europe kao turističkom odredištu. Što tržišta misle o Europi kao odredištu? Mi smo e, izveli duboku analizu glavnih naših konkurenata kao što su SAD i Australija i zaključili smo da zbog strukture turizma u Europi trebamo tražiti zajedničku strategiju strategiju e, promicanja kako bismo stvorili jedan e, krov za sve članice i e, isto tako naglasili pojedinačne pojedinačne karakteristike određenih zemalja. Zahvaljujući suradnji sa Europskom komisiju dobili smo financiranje koje se nastavilo i 2015. godine. Promicanje Destination Europe je dio strategije kako bismo promicali Europu u dalekim odredištima. To se temelji na tri velika stupa. Prvi stup je, evo ga, je promicanje vrijednosti i USP-a E, Europe kao odredišta definiranjem e, vrijednosti e, tog kontinenta. Dakle, Destination Europe treba stvoriti dobru, dobar okvir za europske zemlje. Isto tako je bitno pojasniti da riječ umbrella dakle ne znači gubitak autonomije i samostalnosti niti karakteristika pojedinih zemalja jer istraživanje pokazuje da Europa se smatra vrlo raznolikim od odredištem, a to se neće promijeniti jednim zajedničkim promicanjem, nego će pojačati tu percepciju. Drugo je podizanje svijesti i zadovoljstva e, među dalekim e, putnicima. Dakle, identifikacija percepcije Europe e, kroz istraživanje tržišta i vidjet ćemo da potencijalni posjetitelji Europi, e, njih prevlači e, Europa zbog iskustva koje mogu e, dobiti, a ne samo brojem zemalja koje mogu posjetiti. Jedna od glavnih ideja bila je utvrditi percepciju posjetitelja u 14 zemalja kao i u SAD, u Kanadi i Brazilu. Dakle, to će onda ponuditi bolje iskustvo posjetiteljima. Jednostavnim riječima moramo promicati ono što žele e, putnici, a ne ono što e, reguliraju sami e, prodavatelji. Dakle, moramo vidjeti što se nudi i promicati ono što se, što se razvija. Dok je E, Europa poznata za sigurnost, e, ljepotu, e, neke barijere kao što su recimo vize spriječavaju turističke tokove. Umjesto da budemo konkurentni i da njegujemo održivi rast, mi na neki način to spriječavamo. Treći stup, dugoročno naša strategija će podizati svijest o Destination Europe zajedničkim marketičkim aktivnostima koje se koje se temelje na paneuropskim proizvodima. To će inspirirati i biti usmjereno prema različitim putnicima i sektorima. Dakle, naši proizvodi kao što je gastronomija, aktivni turizam, e, bicikliranje, posebno za gospodina Kramera, e, shopping turizam, e, obrazovanje, krstarenje i slično. Ove godine naglasak je stavljen na promicanje pan e, evropskih iskustava na posebnom portalu. Želio bih pokazati jednu, jedan kratak video tog portala. For travelers who know no borders, adventurous spirits with a boundless desire to go, and every explorer for whom the journey is never ending. We welcome you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 Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Tom Jenkins, izvršni direktor e, Europskog udruženja turoperatera. Izvolite. Dobar dan dame i gospodo, zaista mi je čast što sam ovdje danas poslije podne. Ja se zovem Tom Jenkins, kao što ste čuli. Ja e, pokušavam voditi organizaciju koja se zove Udruženje europskih e, turoperatera, ETOA. E, mi prodajemo Europu u cijelom svijetu naše članice e, se prodaju u oko 50, oko 50 raznih e, zemalja izvan Europe, a proizvod koji prodaju jest Europa. Dakle, da ćemo vam optimistično tumačenje, čuli ste e, optimistično tumačenje, a ja ću biti malo realističniji. Ako pogledamo ove, ovaj graf, grafikon, E, dobit ćete dojam jedne zelene mrlje koja ide prema gore, dakle ta zelena krivulja koja ide prema vrhu ovog grafikona. E, to je e, cijeli promet izlaza iz Amerike iz 2001. do 2013. Plava krivulja su dolasci u Europu. Dakle, e, između 2001. godine i 2013. nemamo dodatnih američkih posjetitelja u ovih 12 godina. Ova crna krivulja su oni e, dolasci koji bi trebali doći u Europi da je Europa zadržala svoj udjel na tržištu u SAD-u jer SAD je e, najvažnije, najvažnije polazište za Europu. Dakle, ono što je razlika između te crne krivulje i plave je ono što bismo mi trebali dobiti, ali ne dobivamo. A na dnu vidite bijelu liniju, to su kineski posjetitelji u Europu. Svi koji mislite da kineski posjetitelji će na neki način e, nadoknaditi ovaj manjak e, e, iz SAD-a se zavarava. Dakle, e, oko 9 milijuna godišnje e, posjetitelja iz SAD-a gubimo, a isto tako oko 50 milijuna smo izgubili od 2000. godine iz SAD-a, Kanade i Japana. Nijedna od ovih tržišta nije zrelo. E, sve, sva ta tržišta imaju vrlo velike kulturne veze s Europom vrlo snažne veze. Dakle, e, imamo veliku relevantnost na tim tržištima, a imamo dva razloga zašto ne uspijevamo. Jedno je neuspjeh samog proizvoda, dakle ako nešto ne prodajete, e, dvije stvari e, su krive. Što prodajete i način na koji to prodajete je kriv. Dakle, što mi prodajemo? Mi u stvari ne prodajemo abstraktne stvari kao što su dvorci ili sobe u hotelima, nego e, mi prodajemo europsku putničku ekonomiju. Dakle, mi prodajemo jednu uslušnu industriju koju, e, koju oblikuje Europa. Dakle, to je veća tema koje, nego što e, imamo vremena o tome, ali radi se o fragmentiranom sektoru. U Sjevernoj Americi netko u Floridi može prodati jedan e, proizvod nekome iz Njujorka, a osoba iz Njujorka će točno znati e, na što imaju pravo i točno će znati na koji način e, prigovarati. Ako neko u Francuskoj proda nešto nekome u Portugalu, portugalska osoba je e, jedan potrošač koji je e, potpuno, e, potpuno stran. Dakle, nema nikakve, nikakve snage u Europskoj uniji, nikakve povlasti. Drugo, zaista postoji ograničeni opseg za nove e, proizvode i nove postupke. Dakle, s obzirom da imamo e, ekonomiju dijeljenja, E, odmah imamo i e, nekome koji se protivi novom proizvodu. To je e, isto tako spomenuo Edmund Phelps 2015. u Financial Timesu. On je rekao da je uzrok pada Europe je strašno polagana produktivnost koja suzuje inovacije. Dakle, u svim sektorima ne postoji toliko inovacija, a najviše je to problematično u turističkom sektoru. ono što e, nam prijeti je da stalno sami sebi čestitamo da smo, e, da smo glavni u svijetu. A isto tako 90% svih klijenata e, će imati pametne telefone. Dakle, mi gledamo sada na potpuno drugačiji okoliš za e, potrošače e, turističke industrije. Dakle, direktiva o paket putovanjima koja upravo se sada završava odgovara na probleme 1970. i 1980. a e, nameće se industriji iz 2020. Dakle, imamo jednu industriju koja zapravo živi jako izolirano E, ako prodate e, paket e, talijanskog turoperatera imamo rezultat 0-0. Dakle, ta tržišta ne znaju se na neki način boriti na međunarodnom tržištu, nego samo na svom domaćem tržištu. Isto tako, sam program marže turoperatera ima veliki učinak na e, vrijednost. Oni u stvari oporezuju e, prodaju proizvoda e, proizvoda turoperatera i to samo kada prodaju europski proizvod. To znači da brendovi u Europi koji bi trebali postojati e, da bi reklamirali Europu u međunarodnoj sceni ne postoje. Dakle 95% svih prodaja e, građana Europske unije provode e, tvrtke izvan Europske unije. To znači da poslovanje Europske unije dominira dominiraju vele, vele oni koji se bave veleprodajom. Dakle, to imaju E, svoje e, poslovanje u Švicarskoj, ali to je jako velika slabost koja treba biti riješena. Dakle, zajedničko promicanje Europe je izvrsna inicijativa, ali ako se ne pozabavimo glavnim problemom, a to je zašto manje ljuti, ljudi sveukupno dolazi u Europu nego što je nekad dolazilo u Europu, onda nećemo to riješiti. Hvala lijepa. Vielen Dank. Und der nächste Antonio Hvala lijepa. Sljedeći je Antonio Bareka, glavni direktor Feder Turismo, Konfindustrija, Talijanskog udruženja turizma. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, budući da želim promicati kulturnu raznolikost, govorit ću na talijanskom. Hvala. Hvala svima, hvala e, na ovoj vrlo zanimljivoj inicijativi. Ja bih se vratio i na naslov e, ovog današnjeg sastanka koji znači održavanje Europe na prvom mjestu u sektoru turizma. I želim vas provocirati malo na početku i reći da u stvarnosti ovaj lažni problem Danas u svijetu više od milijardu ljudi putuje. Samo prošle godine, 2014. E, dodali smo još 54 milijuna osoba toj milijardi. U Italija počela putovati e, baš 2014. godine. Za 15 ili 20 godina imat ćemo 2 milijarde ljudi koji putuju Europom. Dakle, imat ćemo puno veću tortu. I kao Europa više me zanima biti među prvih troje u jednoj torti od dvije milijarde, nego ostati na prvom mjestu eh, u jednoj torti koja je 50% manja. Dakle, kada govorimo o klasifikacijama, moramo isto tako govoriti o tome eh, na koje tržište se odnosimo. Dakle, to je prva stvar. Po pitanju promicanja Europe kao odredišta u Europi, želio bih e, još nešto precizirati. Kolege su rekle već vrlo zanimljive stvari. U stvari, promicanje jednog odredišta je već stari koncept. Jer je to nešto možda što mi u Europi nismo primijetili, a to je da se nije promijenio način na koji mi prodajemo Europu, nego su se promijenili oni koji kupuju Europu, promijenili su se turisti. Model kupovanja e, turizma 90. i 80. godina prošlog stoljeća koji se temelji na odredištu, to jest na mjestu, jedan stari model. Danas novi turisti, to jest naši novi klijenti, kupuju jedno iskustvo i traže što će raditi. Ako jedno odredište želi se pozabaviti tim novim e, e, klijentima, treba ponuditi tim osobama ne odredište, jer oni ne traže odredište, nego treba njima ponuditi jedan turistički produkt, odnosno jedan, jedno turističko iskustvo. To znači da radikalno moramo promijeniti način na koji prodajemo Europu svijetu i da bismo to učinili trebaju nam novi mehanizmi. E, Svjetska organizacija za turizma, turizam ima 140, e, identificirala je 140 tipova turizma na međunarodnoj razini. Dakle, 140 vrsta. Jedna osoba može odlučiti da ima, e, jedna država može odlučiti da ih ima 30 ili 40, ali ne može ih imati svih 140. To je kao da uđete u trgovinu i pronađete baš sve, od olovka do e, aviona, a to nije moguće. Kao e, odredište Europa mi moramo e, pokušati napraviti jedan, jednu, jedan popis prioriteta turističkih proizvoda podijeljenih po teritorijima koji to mogu ponuditi i onda to prodavati na, u svijetu upravo onim klijentima koji traže taj proizvod, odnosno taj doživljaj. Promicanje se isto tako e, oslanja još na jedan stup koji nije vezan niti za proizvod niti za odredište, nego je povezan za usluge i kvalitetu. Usluge i kvalitetu odredišta i proizvoda. Mi kao europski kontinent imamo jednu prednost u odnosu na ostale države u svijetu. Imamo jedan sustav e, propisa koji jamči putnicima, a koji nema niti jedna druga država. Dakle, Travel Package Directive, koji je Tom prije e, spomenuo, je zapravo jedan način zaštite putnika. Imamo e, isto tako propise protiv e, požara u hotelima koje su vrlo stroga. Imamo sanitarne norme vezane za prehrambene proizvode, za kontrolu voda a isto tako imamo jedan e, zdravstveni sustav koji je na visokoj razini i koji može prihvatiti i onu novu kategoriju putnika koji putuju svijetom kako bi se liječili. Danas zdravstveni turizam je e, vrijedan više od 100 milijardi dolara, a to će još više se proširiti u sljedećim godinama zato što će se ljudi kretati kako bi se liječili iz tri razloga. Dakle, e, intenzivno liječenje, dakle, hiruške intervencije, isto tako estetska hirurgija i turizam vezan za wellness. U ovom času Europa je zapravo izvan tog velikog ogromnog tržišta koji je prešao preko nas, zato što sjevernoameričke zemlje šalju recimo e, svoje, svoje zaposlenike da se liječe u Aziji gdje se rodila jedna industrija vezana za zdravstvenu industriju zdravstveni turizam. Imamo primjere u Njemačkoj, u Švicarskoj, u Austriji, ali to je jedan minimalni postotak e, takvog turizma. Dakle, kada govorimo o promicanju Europe, moramo odlučiti što ćemo promicati, što nudimo. Mi možemo e, prodati odredišta, ali možemo prodati i naše bolnice koje su priznate dakle govorim o europskom sustavu, na međunarodnoj razini e, kao izvrsne zdravstvene ustanove. Dubaj će investirati sljedećih godina 5 milijardi dolari, dolara godišnje za izgradnju najvišeg, e, e, najvišeg svjetskog zdravstvenog, zdravstvene institucije. Od 2025. oni će biti vodeći u svijetu u tom sektoru. Dakle, imamo jedan, jedan prostor od deset godina kao Europa da uđemo u taj segment. Ja samo dajem primjer što bi Europa mogla promicati. Međutim, ono što je najvažnije kada promičemo Europu u svijetu je da e, učinimo to da klijent percepira da sustav propisa koje smo mi izgradili u ovim godinama među našim državama članicama jamči kvalitetu i sigurnost. I ako sumiramo sve, sva odredišta, e, turističke proizvode, kvalitetu i sigurnost, mi na međunarodnoj razini možemo ponuditi ono što malo država u svijetu može ponuditi. Naravno, imamo malo e, tih točaka o kojima možemo govoriti e, dugo, međutim moramo pretvoriti ovaj model promicanja povezan za odredište onome koji je povezan za kvalitetu i usluge. Hvala. Eh, hvala lijepa. A sada Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Eh, zahvaljujem svim govornicima na održanim izlaganjima. E, s obzirom na to da je ova tema iznimno važna i da je potrebno zajednički promicati Europu na vanjskim tržištima, sva su ova pitanja iznimno važna. Međutim, postoje i određeni strahovi i bojazni, a i protivljenje nekih država članica ovim inicijativama, kao i protivljenje određenih e, turističkih organizacija što se tiče promicanja Europske unije kao robne marke. Mislim da moramo bolje informirati o tome što mislimo pod tom robnom markom, pod tim svojim brendom Europa. E, cilj je naravno očuvati identitet svake pojedine države članice. E, mislim da je jedno od važnih pitanja koje e, su spomenuli govornici i pitanje Schengena i viza i olakšanje cijelog procesa i liberalizacija viznog režima. Očito je da postoje velike razlike što se tiče aspekata koji su važni e, turistima, posebno kada govorimo o kvaliteti, sigurnosti, e, kvaliteti hotela i tu postoji nekoliko pitanja koje bih željela spomenuti. Prvo zelena knjiga o sigurnosti turističkog smještaja. Smatrate li da je potrebno poduzeti određene inicijative ili trebaju postojati dobrovoljne inicijative E, što je sa e, poduzećima koja posluju, kratkoročno u svrhu ostvarenja dobiti? Što se tiče kvalitete, smatrate li da trebaju postojati e, načela koja su dobrovoljno usvojena ili pak određene administrativne prepreke koje je potrebno prevladati, posebno kada govorimo o malim i srednjim poduzećima? Mislite li da je potrebno uključiti i neke druge kriterije? Isto tako bi me zanimalo što mislite, kako bi se trebala razvijati robna marka Europa, brand Europa? E, smatrate li da se treba osnovati posebno tijelo za promicanje turizma i Europe i njezine uloge u turizmu? E, vidjeli smo vrlo zanimljiv film e, koji govori o promicanju E, naših proizvoda i usluga. E, spomenuta su i hodočašća i kulturni turizam. E, mislim da svi zajedno trebamo surađivati kako bismo promicali doživljaje koji su europske prirode, a isto tako vodili računa o kulturnoj raznolikosti i identitetu. Hvala lijepa, Izabela de Monte. hvala. Što se tiče dolazaka i e, ovih e, podataka za predviđanje do 2030, naravno i ja se slažem da ovisi o kojoj torti govorimo. Dakle, htio sam pitao, da pitati da li postoji e, određena pre, predođba koliko će ljudi doći do 2030. a isto tako i govoriti i o prisustvu, dakle o nazočnosti, jer znamo da se mnogo promijenilo u vezi sa predbilježbama koje isto tako imaju e, veliki utjecaj na BDP. Hvala lijepa, gospodin Jozo Radoš je sljedeći, izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče stranica, Europa je jedna destinacija i mislim da naš odgovor treba biti takav da šaljemo jednu poruku. E, puno je stručnjaka istaknula mogućnost e, uspostave pan-europskih timova. Isto tako e, kulturnih ruta, hodočašća i slično. E, moje pitanje upućeno je gospodinu Santanderu i gospodinu Jenkinsu koji su na čelu organizacije na europskoj razini. E, smatrate li da postoji mogućnost da se uspostavi suradnja između različitih država članica i dionika u turizmu kako bi se izradila strategija brendiranja ukoliko ne postoji zajednička europska e, politika turizma? Hvala. Hvala lijepa. Jill Evans je sljedeća. Izvolite. Eh, hvala lijepa. Eh, mislim da ova tema odražava raznolikost koja je ovdje prisutna, a bio mi je zanimljiv i onaj komentar koji se odnosio na popis proizvoda i usluga koje Europa može ponuditi tu postoje velike razlike u odnosu na ono što se nudi u drugim dijelovima svijeta. E, ponovno je zanimljivo pitanje na koji način mala i srednja poduzeća mogu odigrati svoju ulogu. E, mislim da e, što se tiče organizacija i projekata koji postoje na europskoj razini, da neki od njih primjerice European Travel Commission, Europska komisija za putovanja, e, što se tiče država članica, recimo što se tiče Ujedinjene kraljevine koja ne sudjeluje u projektima, e, to ostavlja e, pitanje mogućnosti za sudjelovanje u turističkim projektima, jer ponekad je situacija takva da E, država članica ne sudjeluje u određenim inicijativama na razini, e, razini Europske unije. Hvala lijepa. Zjabeta Pjetrovska, izvolite. Hvala lijepa. E, sada govorimo o izazovima za europski turizam i odgovorima na te izazove. Moje pitanje je možemo li uopće govoriti o turizmu na europskoj razini i možemo li promicati europski turizam? Mislim da je odgovor ne. E, ne postoji paneuropski turizam. Mi promičemo turizam samo na nacionalnoj razini. E, mi to pokušavamo raditi, ali ipak je to nešto što je omeđeno granicama pojedinih država članica i E, poslovanjem pojedinih turoperatera. E, postavlja se pitanje zašto smo izgubili ovih e, potencijalnih 50.000 tisuća gostiju. Mislim da to nije povezano samo e, sa nepostojećom promocijom Europe kao brenda, to je povezano i sa cijenom. Moramo biti svjesni toga da je Europa skupa, postoje porezi, postoji marža i ako usporedimo e, ponudu Azije, Amerike, Kariba sa onim što mi nudimo, a mnogi od nas su posjetili te krajeve svijeta, znamo da E, je potpuno druga vrijednost proizvoda i usluga koje dobivamo za određenu cijenu nego što je to slučaj u Europi. Možda je i to jedan dio problema, odnosno odgovora. Isto tako ste rekli da je potrebno pripremiti paneuropsku strategiju. Međutim, zašto neprestano koristimo buduće vrijeme? Zašto to nije nešto što smo već učinili? E, mislim da smo svi e, na neki način svjesni toga da e, ne postoji strategija promidžbe i sada e, želimo to učiniti u ovom trenutku. Spomenuli ste velik broj onih koji dolaze u Europu i zanima me e, koja su tržišta najveća kada govorimo o emitivnim tržištima. Upozoravam me da sada imamo jednu minutu, a ne dvije na raspolaganju. Gospodin Kaspal, izvolite. E, želio bih iznijeti jedan komentar i obratiti se gospodinu Baraku i gospodinu Jenkinsu. Spomenuli ste dosta provokativnih pitanja i rekli ste da je manje broj ljudi koji dolazi u Europu. E, bilo je riječi o tome da moramo bolje prodavati Europu. A međutim, radi se o tome i problem je što svaka zemlja e, se natječe s drugom zemljom. E, oni ne žele dijeliti e, goste, nego se natječe s drugim zemljama. U Španjolska je treća po važnosti zemlja kada govorimo o turizmu i mi imamo određene probleme u E, turizmu, imamo i političke probleme što se tiče imigracija. Zatim smo bili suočeni sa recesijom, e, a sada ponovno dolazi do rasta. E, međutim, postoje tu i drugi važni elementi. E, zdravstveni turizam. E, postoje gosti koji dolaze kako bi e, se podvrgli operaciji u Španjolskoj. Postoje razni drugi segmenti, ali to je vrlo složeno. Postoje ogromni potencijali koje je potrebno iskoristiti. I dopustite samo jednu stvar na kraju. Postoje i novi slojevi. Rusi u prošlosti nisu dolazili, ali sada dolaze zato što imaju novce. Isto tako kinezi a postoje i europljani čija je kupovna moć sada veća. A Amerikanci e, su također skupina kod koje moramo učiniti više kako bismo ih privukli da dođu u Europu. Sljedeći govornik, izvolite. E, želio bih nešto predložiti. Ovo nije prvi puta da sam razmišljao o ovoj temi, međutim, eh, zahvaljujući onome što su rekli govornici, ponovno razmišljamo o tome što možemo učiniti. Ne možemo učiniti sve, nemamo puno vremena na raspolaganju ni za konferencije. Međutim, E, zajednički europski turistički brand e, je nešto što bi nam omogućilo daleko snažniju inicijativu. Razgovaramo o Europi kao brendu i konferenciji koju organizira Europska komisija. Ono što me iznenađuje e, je koliko je nacionalnih turističkih zajednica bilo protiv toga. E, ne vide u tome nikakvu korist. Međutim, mi kao zastupnici u Europskom parlamentu svjesni smo toga da je potrebno unijeti ovaj europski element i europski aspekt u svaki segment i stoga moramo pronaći način e, kako e, razviti Europu kao brand. To dugujemo državama članicama i Europi. Trebamo poboljšati svoju situaciju što se tiče natjecanja i konkurentnosti i stoga moramo učiniti više u pogledu inicijativa koje se predlažu u komisiji. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zahvaljujem govornicima na održanim izlaganjima. Kao prvo, kao supredsjedateljica skupine za turizam u potpunosti podržavam izjave koje su iznesene u pogledu izrade e, Europe kao brenda i kao vrhunske e, destinacije. E, mislim da naglasak treba biti i na raznolikosti koju nudimo zahvaljujući različitim državama članicama. Osim toga, Europa je suočena s velikim izazovima i nepristano E, se moramo natjecati sa drugim kontinentima, posebno Azijom i Sjevernom Amerikom. Moramo se natjecati na koji način privući goste. I zato smatram da je iznimno važno e, definirati jasne europske politike i europsku strategiju za turizam e, kako bismo održali konkurentnost u turizmu. U toj strategiji potrebno je uzeti u obzir nove globalne trendove i kretanja, okupiti glavne institucije i dionike, posebice dionike i sektora, tu bi trebali biti uključeni civilno društvo i akademici, privatne tvrtke, odnosno gospodarski subjekti. Postoji još jedna mogućnost. Turizam je jedna od najvažnijih ekonomskih grana u Europi na kojoj otpada oko 10% BDP-a i oko 10 milijuna radnih mjesta. To znači da na europskoj razini možemo imati turizam Europske unije. E, već 25 godina nismo imali e, Europsku godinu turizma. Mislim da bismo e, to trebali učiniti sada, jer na taj bismo način podigli ljestvicu i podigli razinu svijesti, a možda i otvorili nova radna mjesta. Hvala lijepa. Sada prelazimo na odgovore. Prvi je Eduardo Santander. Bilo je ovdje jako puno pitanja. i bilo je i nekoliko komentara. Pokušat ću reagirati na sve. Kao prvo što se tiče protivljenja kreiranju brenda Europa. E, nije to nešto što mi e, branimo. Brend je nešto što izlazi iz okvira cijele strategije i e, politike i to je ideja koju istražujemo Smatramo da je jako važno da e, svi e, subjekti u turizmu na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini počnu surađivati. Problem je u tome što se Europa ne percipira kao geopolitički realitet, nego vide e, Europu kao kontinent. Ne vide pojedine regionalne, lokalne politike i oni očekuju od nas da nastupimo kao cjelina. Kao prvo moramo ukloniti prepreke. E, zatim riješiti problem e, oporezivanja, e, unaprijediti međusobnu povezanost. Postavljeno je i pitanje regija. Mi bismo primjerice željeli uključiti Wells u ETC, međutim E, članstvo u našoj organizaciji usmjereno je na nacionalne turističke zajednice. E, mi bismo vas rado primili, međutim u ovom trenutku to ne možemo učiniti. E, što se tiče Europe, je li ona skupa, da ili ne? Pitanje je kvalitete, pitanje je troškova radne snage. Mi nudimo kvalitetu, a dobro je poznato da cijena, trošak zapravo nije prepreka E, temeljem e, istraživanja e, što se tiče dolazaka u Europu. Pan europski aspekt. Francuska, Španjolska i Italija su najvažnija tržišta u koje dolaze gosti. Što se tiče Francuske, uglavnom Pariz. Hvala lijepa. Mikrofon molimo. Krenut ću iz početka. Zašto smo tako skupi? E, ako e, smatrate da se trebate natjecati sa drugim zemljama, zašto onda imate poreze na e, goste koji dolaze, a ne oporezujete one koji odlaze iz Europe? Ako je odlazak na Karibe jeftiniji, to je zato što nema poreza paneuropski proizvodi, oni već postoje i postoje već 50 godina, postoje europske ture i krstarenja po rijekama e, koje obuhvaćaju nekoliko zemalja. E, I e, turisti nisu svjesni takmičenja među zemljama E, to je nešto o čemu vi razmišljate, a ne turisti. I stoga se trebate opustiti i međusobno surađivati i na razini zemalja, na razini regija. E, ljudi e, vrlo često odlaze u pojedine gradove, a ne države. To je ono što njih zanima. Međutim, postoji veliki problem koji je prisutan u glavama E, naših e, turista, a to je e, poteškoće. Ako postoji neki teroristički napad ili epidemija, to je ono o čemu oni razmišljaju. Oni možda žele otići u Francusku ili Italiju, ali ako se bilo gdje dogodi u Europi nešto loše, neće doći u Europu i stoga je potrebno spriječiti katastrofe u turizmu. 2001. 2006. E, i svjesni smo toga. I na posljedku riječ je o vrlo dinamičnom tržištu. E, ne smijemo imati e, procedure od prema dolje. Sve mora biti usmjereno na želje kupaca. Njihovo mišljenje je ključno ono što je osim toga iznimno važno je direktiva o paket aranžmanima koja je nedavno izmijenjena, nije izmijenjena na način kako smo mi to željeli, ali je izmijenjena i to je velika vijest jer na tom tržištu i toga morate biti svjesni e, sve što učinite je već zastarjelo u trenutku kada to radite i morate odmah razmišljati o reformi. Iako smo izmijenili ovu direktivu, e, predlažem da to ponovno učinimo, ali nemojmo da to traje 20 godina. Hvala lijepa. A sada Antonio Bareka Da se vratim na ono što je rekla Izabel. Vezano uz predviđanja u turističkoj industriji, vrlo je teško davati prognoze. Ono što se dogodilo u Ukrajini dovelo je do toga da će se na ruskom tržištu izgubiti barem 50% dolazaka. Posjetitelji iz SAD-a ponovno dolaze u Europu s obzirom da je euro oslabio u odnosu na dolar. Dakle, kada govorimo o makro trendovima, dugoročno je teško reći kako će tržište izgledati u sljedećih 5 do 10 godina. Ono što znamo je da ljudi sve više putuju u svijetu, tako da moramo biti spremni da ih privučemo. E, naravno, kada odluče posjetiti Europu. Što se tiče broja noćenja i dolazaka na našem kontinentu, htio bih reći da je osnovno pitanje kamo ljudi odlaze kada dođu u Europu. Da li će biti smješteni u hotelu, u nekakvom bed and breakfastu ili u privatnom smještaju. Mi to ne znamo, zapravo gubimo kontakt s klijentom s obzirom da putem e, ekonomije dijeljenja posjetitelji kupuju usluge koje nisu u sustavu službenog gospodarstva. To je nešto što bi trebalo urediti. Možda bi, možda ne bi, ne znam. Mislim da je to nešto, jedan novi trend u turizmu koji sada bilježimo. Mi trebamo tome pristupiti na pravi način. Možda bi bilo najbolje da omogućimo da taj sektor postoji paralelno sa sektorom e, koji, kojemu se plaćaju porezi. Dakle, što se tiče zdravstvenog turizma, to je jedno vrlo kompleksno područje. Mi imamo direktivu o slobodi kretanja pacijenata u Europi. Dakle, što znači da primjerice Njemci mogu otići na liječenje u Španjolsku i mogu zatražiti povrat troškova liječenja kod kuće. U svakom slučaju moramo se pozabaviti s tim sektorom. Ovo je jedan manji segment na europskom tržištu, mnogo veći u svijetu. U svakom slučaju Španjolska ovdje ima snažnu poziciju, s time se krenulo krajem 80. godina, no i ostatak Europe trebao bi biti spreman na taj novi tip klijenata. Hvala lijepa. Sada komisija može reagirati. Hvala. Bilo je nekoliko pitanja u sklopu prethodnog panela vezano uz digitalizaciju industrije. Pitanje olakšavanja pristupa malim i srednjim poduzećima za europska sredstva. Htio bih reći da smo mi u listopadu objavili vodič za pristup sredstvima. mi ćemo to i ažurirati kako se budu ažurirali strukturni fondovi. E, dakle, taj priručnik sadrži sveobuhvatne informacije i smatramo da je mnogo lakši za uporabu od prethodnih vodiča. E, što se tiče digitalizacije, e, mi u komisiji imamo čitav niz inicijativa od jedinstvenog digitalnog tržišta na najvišoj razini, zatim radimo i na mreži digitalnoj mreži za turizam gdje želimo uključiti sve e, turističke operatere i digitalne i oni koji ne djeluju u tom okruženju. Dakle, svakako trend digitalizacije je nezaustavljiv i čak i kod e, kolaborativne ekonomije, mi nazovemo sharing economy, e, dakle i u tome Također radimo na analizi. E, želimo ustanoviti e, kolika je relevantnost, koje su mogućnosti i koje su problemi koji nastaju zbog tog oblika gospodarstva. E, prije nego što se krene u nove zakonske propise, dakle ne trebamo krenuti sa novim zakonskim propisima prije nego što razmotrimo sve mogućnosti, dakle da se omogući razvoj tog oblika gospodarstva, da se uzmu u obzir svi interesi i da se omogući da svi e, operateri u turizmu imaju jednaka pravila. Mi ćemo nastaviti raditi na zajedničkom promicanju europskih odredišta kroz tematske europske projekte i nadamo se da će sve strane surađivati e, u tome. Hvala lijepa, sad moram otići u zračnu luku. Ovime završavamo ovaj panel. Zahvaljujem sudionicima u raspravi i molim da nam se pridruže e, sudionici sljedećeg panela.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 Thanks for the instruction. yeah. Prelazimo na sljedeću temu. Održivi i odgovoran turizam. Novi trend. Prvo dajem riječ gospodinu Herbertu Hameleu koji je predsjednik Europske mreže za održiv razvoj turizma. Izvolite. Hvala lijepa na pozivu. Velika mi je čast što sam ovdje s vama. I zadovoljstvo mi je što vam mogu nešto reći o održivom turizmu. Je li to novi trend u Europi? Herman Lenz, njemački pjesnik, rekao je sljedeće. Putujući kroz Europu, u buduće pitanje neće biti možemo li otputovati bilo kamo u svijetu, nego hoće li imati smisla i biti vrijedno tamo stići. E, ću na njemačku, upravo sam se sjetio da imam materinji jezik. E, sjajno. Imamo na raspolaganju konferencijske prevoditelje koji govore engleski bolje od mene, zato ja uvijek govorim na njemačkom. Hvala lijepa. Govorimo o održivom turizmu u kontekstu održivog razvoja diljem svijeta. U tom kontekstu želimo da Europa bude na prvom mjestu i da ostane na prvom mjestu što se tiče održivog turizma. Pritom se ne radi e, samo o broju e, međunarodnih gostiju, nego ako i o pitanju ekološki prihvatljivog i socijalno prihvatljivog turizma. Ako ga želimo e, razvijati, onda e, posjete trebaju biti pomnožene sa trajanjem boravka i isto tako E, potrebno je to pomnožiti sa pozitivnim implikacijama koje trebaju biti veće od negativnih e, i to su aspekti koje moramo e, uzeti u obzir. A pritom je potrebna socijalna raznolikost i pritom moramo imati destinacije koje se uspješno nose sa zahtjevnim zadacima u pogledu održivosti kako bi održale održivost i naravno konkurentnost što će im onda osigurati uspješno poslovanje. Europska komisija je 2010. izdala i objavila komunikaciju sa europskim politikama za konkurentan i održiv turizam. Tu postoje razno razne teme koje su obrađene u ovom priopćenju. One su navedene ovdje na e, slajdu i njih možete pronaći i na našoj internetskoj stranici. Ako govorimo o raznovrsnosti e, prirodne i kulturne baštine, e, raznovrsnoj klimi, o drživom prometu i prijevozu, o drživoj nabavi, u upravljanju destinacijama, umrežavanju, certificiranju, marketingu i to objedinimo u kontekstu cijele gospodarske djelatnosti, onda vidimo da smo svi s tim u dodiru. Riječ je o vrlo širokim temama i tu svatko može dati svoj doprinos i odigrati važnu ulogu. E, ova međusobna interakcija e, je nešto što je poraslo u zadnjih nekoliko godina. Ako kažemo da nešto predstavlja trend, onda možemo govoriti o kratici AIDA koja stoji za e, pažnja, interes, odluka, e, djelovanjem. U međuvremenu na globalnoj razini e, ovoj temi se posvećuje velika pozornost, a to je povezano i sa globalnim kriterijima za održiv razvoj koji su nam na raspolaganju od 2008. E, već dvije godine postoje i europski pokazatelji za e, održivo upravljanje turizma i turističkih destinacija. Postoji i sustav za lokalna odredišta i mogućnost e, mjerenja i održavanja e, statusa održive destinacije. Postoji u međuvremenu i veliki interes e, raznih odredišta. Na sajmu ITB predstavljeni su rezultati prije dva tjedna. 86% svih njemačkih destinacija smatra da je prioritet održiv turizam. Osim toga, sve više u nastavnim programima sveučilišta, na seminarima, u raznim programima edukacije ovaj aspekt je sve važniji. Osim toga, 28% Njemaca e, žele e, putovati e, socijalno odgovorno i voditi računa o zaštiti okoliša. To je veliki potencijal koji ne treba zanemariti, nego ga treba uzeti u obzir. Što se tiče poduzeća, malih i srednjih poduzeća i nadalje e, postoji određeno klijevanje e, što se tiče o, ove teme. Ljudi se pitaju što znamo o tome koji je pravi put, što mogu učiniti i koliko će to koštati i osim toga koju ću korist ostvariti. Održiv turizam treba naravno ne samo definiciju, nego i obrazloženje. Ako netko kaže e, nudim održiv turizam, za to postoje certifikati. 1987. E, pokrenut je postupak e, certificiranja, ocjenjivanje plaža. U međuvremenu ovdje možete vidjeti postoji 80 različitih certifikata E, za koje se može odlučiti i natjecati poduzeće, operator ili neki drugi subjekte. Ovi certifikati funkcioniraju na globalnoj, europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini. Oni odražavaju i e, svu raznolikost Europe. To je jako važan aspekt. Na raspolaganju su za hotele, e, kampove, poduzeća, usluge, turoperatere, putničke agencije, paket aranžmane i destinacije. E, koliki je tržišni udio? 1%, ne više od toga. 15.000 certificiranih poduzeća sa 1,5 milijuna ugrubo čine 1%. I to znači da postoji problem jer se ne nudi širok raspon tur operatera, odnosno destinacija koje mogu koristiti e, potrošači. Međutim, e, mnogi potrošači ne mogu tako jednostavno pronaći odgovarajuću ponudu zaključak. Ovaj trend održivog turizma nije nov e, koncept održivog i odgovornog turizma u međuvremenu je široko prihvaćen, prihvaćaju ga svi nositelji odluka, e, međutim kretanja e, se ne odvijaju tako brzo. Postoje određene sugestije za ubrzanje trenda. E, treba vidjeti na koji način osnažiti pozitivne trendove, što iskoristiti. Potrebna je suradnja na europskoj razini, suradnja između onih e, koji posjeduju stručno znanje i onih koji donose odluke kako bi se učinak multiplicirao i kako bi tržišni udio certificiranih e, održivih poduzeća porastao u narednim godinama sa 1 na nekih 10% mi smo mala europska mreža Ekotrans i u tom smislu nudimo različite informacije, mogućnosti informiranja. Uh, upravljamo platformom Destinet koja je besplatna i na njoj možete primjerice pronaći cijeli niz pozitivnih primjera odredišta od Portugala do Finske, od Irske do Grčke E, koje ispunjavaju kriterije za održiv razvoj u pojedinim jasnim segmentima. Ima jako puno pitanja na koje možemo dati odgovor uz pomoć globalnog e, globalne tražilice Global Certification Quick Finder e, možete pronaći i karte uz ove certifikate, a odnedavna Surađujemo i sa Njemačkom turističkom zajednicom e, kako bismo unijeli u zemljopisne karte zelenu ponudu i predstavili je na međunarodnom tržištu. Ima jako puno toga, ne samo u Njemačkoj, nego i u brojnim drugim europskim zemljama. Puno toga e, što možemo e, prodati na tržištu kao održiv turizam. Lokalno upravljanje tu ima vrlo važnu ulogu i potrebno ga je osnažiti kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal, e, jer e, to je nešto što je potrebno osnažiti u tisućama malih mjesta, a europska politika to može modelirati i e, to olakšati kako bi Europa došla na prvo mjesto i ostala na prvom mjestu. Upravo E, što se tiče teme održivog turizma kao doprinosa održivom razvoju. E, važno je da postoji odgovarajuće upravljanje destinacijama na samom licu mjesta kako bi poduzeća unaprijedila svoju održivost i konkurentnost i održala je. Hvala lijepa. Sljedeći je Boris Kamernik, glavni tajnik e, Dunavskog centra kompetencija. Izvolite. Hvala lijepa. Dunavski centar kompetencija je regionalna organizacija koja okuplja velik broj zemalja iz Dunavskog područja, uglavnom iz javnog i nevladinog sektora. Radimo na razvoju održivog turizma u Podunavlju. Nadam se da ćete mi oprostiti što ću se uglavnom usredotočiti na Podunavlje jedna recentna studija koja se bavila glavnim trendovima i segmentima u području održivog turizma dala nam je informacije o tome kako se mogu u buduće razvijati neke destinacije unutar Europe u području održivog turizma. Iskoristit ćemo ovu priliku kako bismo naglasili neka od područja koja su bila obuhvaćena u segmentu održivosti turizma. Bavimo se tržišnim segmentom LOHAS. To je jedan pokret ekološki osvještene skupine potrošača. Kao što je rečeno, 28% Njemaca e, u našem istraživanju je bilo 20%. Njemaca, međutim taj postotak je dosta visok. Prema tome e, potražnja za ekološki održivim godišnjim odmorom je i dalje visoka. E, mi smatramo da će to biti budući važni klijenti e, koji su mobilni, otvorena duha, zainteresirani za kulturne doživljaje, za kratka putovanja u europske gradove i e, odlazak na godišnji odmor. Ekološka društvena odgovornost je nešto što se očekuje od naših budućih e, klijenata i posjetitelja. Postoji potreba za visoko kvalitetnim ponudama i e, za razvojem e, takve turističke ponude. Kao što smo čuli, također je potreban zajednički marketinški pristup. Želimo li E, promicati podunavlje kao turističko odredište. Samo nekoliko trenutaka o e, nekoliko podataka o demografskim podacima. Dakle, kao prvo imamo mlađu skupinu posjetitelja. Dakle, njihov broj se povećao za 30% od 2007. godine, a ostvareni prihod je bio više od 180 milijardi eura. Dakle, to je godišnji prihod od turizma. Zatim, isto, dakle, tu imamo dobnu skupinu od e, stariju od 15 godina. Isto tako imamo i skupinu posjetitelja koji raspolaže, e, koji ima veće prihode i do 2020. godine više od 50% njemačkih posjetitelja bit će starije od 50 godina, što je vrlo važna činjenica za daljnji razvoj podunavlja kao turističkog odredišta. Zatim imamo isto tako nova vanjska tržišta, zemlje BRIC, e, koje su premašila dakle ovo područje. E, htio bih izbjeći komentar gospodina Jenkinsa vezano s to da će Kinezi na neki način zamijeniti Amerikance. Kao što vidite, e, Kina bilježi porast od 26%, a Rusija od 12% kada je riječ o putovanjima izvan Europe. Što se tiče novo brzo, brzo rastućih tržišta, očekuje se da će se srednja klasa povećati udvostručiti do 2030. godine. U toj skupini su e, zahtjevi nešto drugačiji, dakle ne samo sunce i lijepe plaže. E, dolazi do 47% povećanja e, potražnje za putovanjima u gradove i 27% godišnjih odmora. Dakle, tu postoji potreba za ciljanim razvojem projekata i isto tako ponude koje obuhvaćaju nekoliko gradova i proizvodi koji nude ture. Već smo čuli, e, govorilo se o digitalizaciji, o, individualizaciji putovanja, fleksibilnim e, mogućnostima rezervacija. Dakle, postoje povećanje e, ponude u tržištima niša. Možemo također reći da odredište više ne definiraju granice, nego isto tako neke kulturološke odrednice, tradicionalna i brzo rastuća tržišta e, jednako su značena za, e, za u ovom kontekstu. Dakle, putnici više neće birati zemlju nego odredište, što neće biti nužno definirano granicama. U tom smislu je važno razmišljati o viznom režimu i prekograničnoj infrastrukturi, što smatramo preduvjetom. Postoje dobri projekti e, na području Zapadnog Balkana i primjerice na Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori i tu smo imali dobar primjer kreativnog načina rješavanja pitanja ishođenja viza. Što se tiče tržišnih segmenata, u Podunavlju su bitni priroda i ekoturizam, biciklizam, planinarenje, promatranje ptica. Naravno tu, je i, e, tu su i kulturni sadržaj i baština, kao i turizam e, koji se temelji na krstarenju. E, tu je potrebno uložiti više kako bi ovaj segment bio održiviji. Ovdje vam želim pokazati jedan proizvod kojim se mi posebno bavimo i naš predsjedatelj je aktivan u tom području. Naime, biciklizam je jedan turistički segment u kojem je Europa trenutno predvodnik u svijetu. Mislim da to moramo iskoristiti budući da je bicikliranje nešto što se uklapa u održivi turizam, mobilnost, posebno kad je povezan sa eh, javnim prijevozom, ali isto tako i sudjelovanje sa i kontakti sa lokalnom zajednicom kao i povećanje kapaciteta među lokalnim dionicima, dakle uklapa se u sve svjetske trendove uz mala ulaganja, e, zahvaljujući mapiranju biciklističkih staza u Srbiji, broj e, se povećao sa 500 2008. godine na gotovo 13.000 biciklističkih staza 2012. godine, a to se sve temelji na razvoju lokalnih malih i srednjih poduzeća koje pružaju usluge u turizmu na terenu. Naravno, tu treba raditi na marketingu i na e, informiranju, te na e, kreiranju tematskih proizvoda kao Eurovelo i e, potporu dakle infrastrukturnim projektima. Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem vama. I sada riječ ima Regina Vegira iza časopisa Travel. Drago mi je da ste ovdje uključili e, temu održivog turizma i velika mi je zadovoljstvo što sam s vama kako bih vam iznijela svoje stajalište o održivom turizmu. Posebno bih se htjela osvrnuti na jedan aspekt e, koji se često zanemaruje. A tiče se pitanja je li održivi turizam sastavni dio jednog većeg trenda? Moj odgovor bi jednoznačno bio da jest. Dakle, to jest sastavni dio jednog e, značajnog trenda. Dakle, postoje sve više godišnjih odmora koji su aktivni, dakle koji se temelje na biciklizmu, planinarenju i tako dalje. I to su sve primjeri održivih oblika turizma. Dakle, ako vidimo što ljudi rade na godišnjem odmoru, vidimo da se velik broj turista već e, ponaša na održiv način. E, naravno, tu je i pitanje mobilnosti, odnosno broja putovanja. Došlo je do povećanje broja letova posljednjih godina i isto tako do pada kada je riječ o održivim oblicima prijevoza. U Njemačkoj je tijekom 2013. i 2014. broj željezničkih putovanja e, pao na manje od 2% i to zapravo proizvodi dva problema. Kao prvo e, problem je ekološke prirode zbog sve većeg broja letova, no isto tako postavlja i određene zahtjeve pred infrastrukturom. Bitno je napomenuti ne samo da turisti često koriste zrakoplov kada idu na godišnji odmor, a osim toga često odlaze dalje i putuju kraće i to e, predstavlja određene probleme u ekološkom smislu. I kada dođu na odredište, e, bez obzira što se ponašaju na održiv način, to se anulira činjenicom da su putovali zrakoplovom. Dakle, s jedne strane imamo potrebu za mirom, za netaknutom prirodom, na privatnošću, a s druge strane postoji onaj drugi aspekt koji od nas traži sve veću mobilnost taj trend zapravo ugrožava ono što ljudi žele, a žele mir, netaknutu prirodu i neku aktivnost e, koju nitko ne ometa. Što se tiče mobilnosti, postoje negativne pojave, e, buka iz prometa, e, uništava se krajolik, E, postoje velike potrebe što se tiče parkirališta, što se tiče prometa i naravno postoje i posljedice e, na, e, koje uzrokuju klimatske promjene. Postoje određena odredišta koje ljudi jako vole, a postoje i turističke regije koje se sada moraju nositi sa posljedicama klimatskih promjena, posebno na jugu što se tiče suhih razdoblja i osim toga posljedice u područjima u planinama. Postoje određeni suprotni trendovi. Dakle, s jedne strane potreba za mirom, povratkom prirodi, a s druge strane potreba za kretanjem. Ukoliko bi se objedinile ove različite potrebe i ako bi se postiglo da se one međusobno snaže, a ne slabe, onda će Europa pobjediti. Jer Europa je što se tiče turizma u jako dobroj poziciji. Postoje brojna odredišta koja imaju jako dobru ponudu, imamo visoke ekološke standarde, e, postoje zaštićena područja, parkovi prirode, e, imamo odličnu infrastrukturu biciklističkih e, staza, imamo jako dobru kvalitetu vode, e, jako puno certifikata u održivom turizmu E, što se tiče smještaja, tako da gost doista naiđe na jako dobru ponudu, a osim toga imamo jako dobru infrastrukturu za održivu mobilnost. Međutim, to se još uvijek ne dovodi u vezu s turizmom. E, sve to imamo, a sada je bitno e, pripremiti ponudu koja će obuhvatiti sve ove aspekte i biti atraktivna i predstavljati nešto što gostu treba. Kako uspjeti u svemu tome? po mom mišljenju postoji pet područja u kojima je potrebno djelovati. E, kao prvo smatram da postoje jako dobre ponude, postoje regije e, koje omogućuju održivu mobilnost, ostvaruju veliki rast i pronalaze goste koji to traže. E, postoje dobri primjeri koji mogu služiti kao svijetli primjer za druge regije. Osim toga, potreban nam je portal za Bukiranje za održivu mobilnost. Loše je to što ne postoji portal gdje e, turisti mogu usporediti ponudu. E, portali e, europskih željezničkih tvrtki mogu se pojedinačno pretraživati, međutim ne postoji jedan portal na kojem se mogu usporediti sve različite ponude. Osim toga, e, ukoliko ljudi žele na more, e, postoji dobra veza između Pariza i Marseja, e, međutim nedostaju daljnje poveznice. Bilo bi poželjno da postoje veze kako bi ljudi izravno mogli putovati iz velikih metropola do svog odredišta. Osim toga, E, nužno je osigurati mogućnost izravnog rezerviranja i pritom uključiti i element putovanja biciklom. Ukoliko netko želi voziti bicikl, mora imati mogućnost da dobije ponudu da određenu dionicu može e, voziti na biciklu, a da se može vratiti e, nekim međunarodnim vlakom. I na posljedku treba nam sustav noćnih vlakova koji funkcioniraju. U međuvremenu imamo tehnologiju vlakova velike brzine i imamo vlakove koje bi mogli voziti u vrijeme kada ljudi spavaju tako da ne gube vrijeme. To je jedinstvena ponuda i jako dobra alternativa u odnosu na zračni promet e, Problem je u tome što se cijene računaju prema e, kilometrima i što dalje putujete e, to je e, veća cijena. I stručnjaci kažu da ako je dionica duža od 900 km onda se praktički ne isplati putovati vlakom jer je jeftinije putovati avionom i tu bi trebalo uvesti promjene. Bilo bi mi drago ukoliko aspekt održive mobilnosti više ne bi dobivao tako veliku pozornost e, zato što smatram da je to nešto što je iznimno važno i za cijelu održivost turizma u budućnosti u Europi i naprosto mora postojati kao preduvjet. Hvala lijepa. Sada izvjestitelji u Sjeni. E, prvo Klaudija Montero. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim e, svima koji su govorili u panelu na njihovim prezentacijama. Željela bih e, samo e, nešto reći. Naravno, ja mislim da bilo koja buduća turistička industrija mora imati odgovornost i održivost e, u srži svega, a to znači da treba uzeti u obzir i okoliš i socijalnu dimenziju. Naravno, postoji jedan novi trend a to je jedan čimbenik e, koji moramo slijediti. To mora slijediti cijeli turistički sektor. Govorim o novoj generaciji milenijske djece e, koja e, zaista je svjesna održivog turizma. Oni ne samo da to prakticiraju, nego ga i brane i govore s ponosom o tome. U slučajevima programa kao što su Smart Cities, pametni gradovi i tako dalje, oni imaju veliki učinak na turizam. E, pitanje koje želim spomenuti e, je, su, je sustav europskih indikatora i pokazateljima o turizmu, a radi se o praćenju i procjeni napora koji su poduzeti u vezi sa održivošću. Htjela bih znati koji je vaš pristup tomu, koji je uspjeh toga na europskoj razini, provodi li se to i koja bi vaša bila ocjena e, načina na koji se pokušava postići taj cilj. Hvala lijepa, sada Jozo Radoš. Dan a nakon toga Jill Evans. Thank you very much. Hvala lijepa. Zaista e, smo čuli vrlo zanimljiva izlaganja. Imam samo tri stvari brze koje želim reći. Kao prvo koji će biti učinci ili koji bi mogli biti učinci e, ovog instrumenta za certifikaciju e, na razvoj održivog turizma. Koje su najvažnije mjere koje mi možemo poduzeti kako bismo to podržali i dalje razvijali? E, druga stvar vezana je uz pristupačnost e, turizma i to ne samo e, u smislu osoba s invaliditetom nego u smislu aspekta kulturnih etničkih manjina. A još jedna stvar koju želim pitati jest e, koja e, je razina svijesti o e, dobrobiti životinja. Dakle, sve više postoji zanimanje za turizam vezan za divlje životinje. Postoji javno priznanje da treba nešto učiniti u vezi s time. Dakle, vezano za povelju, koje nije vezano za povelju za održivo i odgovorni turizam koja sada postoji. Mislite li da se tre... može nešto učiniti? Hvala, Klaudija Tapadel. Hvala vam lijepa. Hvala svim panelistima. Želimo govoriti o e, sektoru turizma koji je konkurentan, a onda moramo govoriti o održivosti turizma zato što su te dvije stvari usko povezane. Za nas je jako važno podržati sve što pomaže održivost e, u e, turizmu, posebno u Rumunjskoj, u moje zemlji. Naravno, mi imamo rijeku Dunav koja prolazi kroz deset država, a Rumunjska je jedna od tih država i zadržavanje održivosti te rijeke jest jedna od mjera koja će nam pomoći da potičemo turizam, lokalno gospodarstvo, pa imam pitanje za gospodina, gospodina Kamenika. Što možemo učiniti kao e, članovi, odnosno zastupnici u Europskom parlamentu, kako bismo podržali održivi e, turizam e, tokom, tokom rijeke Dunav? Imate li kakvih prijedloga ili e, nešto što nam možete reći što možemo učiniti kako bismo razvili održivi turizam e, tokom e, rijeke Dunav? Hvala lijepa. E, jako je zanimljivo vidjeti porast u održivom turizmu. E, što se tiče biciklističkog turizma, da li postoji veći rast u zadnjih 10-20 godina? Imamo primjer srpske granice na Dunavu i možemo vidjeti kako je u roku od nekoliko godina došlo do ogromnog povećanja. Zašto se to nije dogodilo na rumunjskoj strani Dunava? Ja imam jedno objašnjenje. U Rumunjskoj je zabranjeno na običnim cestama staviti oznake za biciklističke staze. To znači da ako vozite na cesti po kojoj voze automobili ne možete staviti znak za bicikle. U Srbiji je to moguće. Zapravo je to jedan poticaj. Investicije su male, a koristi velike, jer su sva istraživanja pokazala e, da e, biciklisti troše više novca od onih koji dolaze automobilima. Imate li neko pojašnjenje za to jer to nije nešto što e, se dogodilo u drugim državama. Sada dajem priliku e, panelistima da iznesu svoje odgovore. Kao prvo, gospodin Hamele. Koliko su učinkoviti certifikati što se tiče održivog turizma? E, jako dobro pitanje. Ima jako malo studija o tome i prema njima E, certifikati barem doprinose tome da se poveća razina pozornosti. Uvijek postoje oni koji žele biti prvi i koji žele sudjelovati i na taj način ne dobivaju pozornost u medijima. Međutim, ako ih ima jako puno koji sudjeluju i ako to čine trajno, ne samo da se jednom certificiraju i to je to, nego trajno sudjeluju u tome, u tom slučaju samo sudjelovanje nije veliko. Međutim, e, postoje iznimke. Green Tourism Business Scheme u Velikoj Britaniji e, koja je pokrenuta u Škotskoj ima veliku pokrivenost od 10% u cijeloj Britaniji ili u Austriji u Beču ima 70 certificiranih poduzeća i onda bi kao turist ili na poslovnim putovanjima doista imate mogućnost izbora i to je nešto što je potrebno poticati jer ako postoji mogućnost izbora onda barem u javnom sektoru e, postoji mogućnost da određena poduzeća e, imaju prioritet. Ono što nedostaje je dobar pregled i studija koji certifikati i zašto su posebno uspješni i to u sva tri područja E, i to na način e, da e, dođu do velikog broja poduzeća i da ostvare ekonomske, socijalne ciljeve, da dođe do poboljšanja u menadžmentu i kao treće da dođe do izražaja i u marketingu. Ovakva studija bi bila vrlo korisna i mogla bi sadržavati argumente E, što se tiče pitanja na koji način poboljšati certifikate. Kao drugo, e, gdje implikacije certifikata ne mogu biti bitne? Drugim riječima, gdje je potrebno djelovati na političkoj razini kako bi se primjerice u području mobilnosti više radilo u smjeru održivosti? E, primjer plave europske zastave to je pokazao to je krenulo kao dobrovoljni instrument, a onda se pokazalo, o, pa tu možemo nešto učiniti, možemo nešto ostvariti. I onda je donesena Europska direktiva o e, plažama i vodi za kupanje e, i e, sve se dalje razvijalo. Hvala lijepa. Sada Boris Kamernik. Mikrofon, molimo. Uh, Hvala lijepa na vašim pitanjima. Samo kratak pregled e, vezan za e, tržišne segmente milen, novih generacijama i već postojećim e, vrijednostima za održivost. Mislim da trebamo pokušati prigrliti te vrijednosti i vidjeti kako ćemo te vrijednosti iskoristiti kako bismo ozelenili turističku industriju, posebno kada stvaramo nove proizvode. Što se tiče etisa, to jest e, pokazatelja e, za e, održivost u EU, uniji, mislim da ti pokazatelji su došla, dosta teški za primijeniti u fazi primjene. To smo vidjeli u srednjem, srednjem segmentu Dunava i na početku Dunava i to je nešto o čemu bi trebalo razmisliti i komisija bi trebala razmisliti. Što se tiče dobrobiti životinja, posebno e, u razvoju proizvoda za promatranje e, divljih životinja imamo jednu mrežu nacionalnih parkova koji e, pokušavaju na neki način turizam E, više uključiti u njihovo poslovanje, u njihov način rada. A to je način na koji bi e, parlament europski trebao e, komunicirati sa nacionalnim parkovima tako da oni provode politike koje će zaštititi životinje tijekom takvih aktivnosti. Što se tiče E, Dunava kao proizvoda, moram reći da e, preko nacionalni e, proizvodi trebaju biti u središtu pozornosti za razvoj odredišta Dunava. Dakle, trebamo spomenuti kulturne korijene, biciklistički turizam, posebno u smislu stvaranja već postojeće, već e, spomenute infrastrukture, e, naravno ocrtavanje karata e, ovih ruta koje još ne postoje u Rumunjskoj i Bugarskoj, isto tako u Mađarskoj do određene mjere, isto tako rute za planinarenje, ali mislim da je jako važno i raditi sa industrijom krstarenja kako bismo tu ponudu krstarenja učinili održivijom i e, bolje uključenom u zajednice. Neke od ideja su e, više korištenje proizvoda koji kombiniraju bicikle i e, krstarenje, isto tako određene proizvode u središnjem dijelu Dunava. Hvala lijepa, a sada Regine Gbina. Kratko bih spomenula dva aspekta. Jedan od njih je biciklistički turizam. E, znam samo brojke sa njemačkog tržišta. Te brojke su jako, jako dobre. I postoji njemački klub biciklista koji svake godine na Međunarodnom turističkom sajmu u Berlinu predstavlja e, svoje brojke i udjele u tržištu, a to dovodi do toga da se pojedine regije sve više angažiraju na ovom segmentu, jer one točno mogu vidjeti da su rezultati sve bolji, da dolazi sve više posjetitelja i zato su njemačke regije vrlo aktivne e, što se tiče e, ucrtavanja novih biciklističkih staza, održavanja biciklističkih staza. Zatim postoji različiti broj zvjezdica za određene biciklističke rute i to je područje koje se doista dobro razvija. Postavlja se pitanje ne bi li Europska unija mogla to kopirati ili prenijeti na jednu višu razinu. E, druga tema, gospođa Montenegro Aguilar je rekla da, je, da želi veći angažman pojedinih regija. Same regije bi trebale biti aktivnije. E, što se mene tiče, ja mislim da se taj angažman zapravo ne nagrađuje. Ne postoji odgovarajuća nagrada u Njemačkoj primjerice sa savezne razine. E, radi se o pojedincima koji iz vlastitog uvjerenja ulažu veliki napor i to dovodi do ogromnih e, rezultata i e, one uspjevaju u tome da navedu hotele da prilagode svoju ponudu e, ekološkim zahtjevima. Isto tako postoje obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se uključuju, koja uzimaju takve trendove u obzir i tu postoje doista brojni svijetli primjeri E, iz kojih mnogi mogu učiti jer onda vide da se angažman isplati. E, I to je nešto gdje se uvelike još trebaju aktivirati turističke zajednice i velike organizacije. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, sudionicima koji su postavljali pitanja i našim govornicima. I sada prelazimo na sljedeći panel.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 E, prelazimo sada na naš e, zadnji panel, obalni i pomorski turizam, kako, potaknuti rast e, i otvaranje radnih mjesta. Prvo će prezentaciju održati Žao Pinto da Beru, državni tajnik za more iz Ministarstva poljoprivrede. Izvolite. vam. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Zaista mi je čast i zadovoljstvo što mogu ovdje e, govoriti pred e, toliko e, cijenjenim auditorijem, a sada ću preći na portugalski, na moj materin jezik. Kako održati Europu na prvom mjestu i koji su izazovi? Dakle, sagledat ću ta pitanja sa e, aspekta nacionalne pomorske strategije koja je revidirana za 2013. 2020. Nisam stručnjak za turizam, ali jesam na vodećem mjestu kada se radi o javnim politikama i njihovoj integraciji u nešto, u nešto što je toliko važno kao pomorski turizam za, naše pomorsko gospodarstvo u Portugalu. Ta strategija ima viziju e, koja želi stvoriti vrijednost u korist e, sadašnjih i budućih generacija. Te vrijednosti trebaju, e, njima se treba upravljati na pravi način putem pametnih prilagodbi i primjeni strategija na nacionalnoj razini treba biti bolja, treba je voditi inovacije i e, treba biti isto tako e, nasljeđe za buduće generacije. Dakle, predlažem jedan model za razvoj koji sigurno poznajete, a to je plavi rast. To mora biti pametan, uključiv i održiv rast za gospodarstvo i zapošljavanje i treba se temeljiti na kulturnom i e, okolišnom promicanju e, obalnih područja. U tom kontekstu trebamo imati ciljeve i e, plan djelovanja koji zovemo Planomar Mar Portugal – A e, što se tiče strategije, e, mi smo obuhvatili različite sektore. Nacionalna strategija za ocean doprinosi europskoj strategiji, mora biti dosljedna, a moramo imati i pristup od ozgora prema dolje. U tom kontekstu moramo sagledati E, izazove pomorskog i obalnog turizma i naravno osigurati da budemo u skladu s tim izazovima kako bismo povećali e, broj radnih mjesta u tom sektoru. A to je ono što i postižemo kroz konkurentnost prevladavamo e, e, e, praznine u podacima što se tiče turizma, a isto tako promičemo mrežu za suradnju preko nacionalnu, nacionalnu i lokalnu. Isto tako strategija se bavi znanjem i sposobnostima i pismenosti vezanom za lokalnu kulturu. Ona je ciljena više manje na mlade ljude, ali isto tako imamo i pomorsko obrazovanje i, e, i osposobljavanje. I na kraju e, dio istraživanja i razvoja i inovacija treba biti kanalizirano upravo prema tom području gospodarstva. Isto tako imamo viziju za održivost e, tog sektora a ona je u skladu sa ekološkim turizmom i sa e, nautičkim sportovima. Isto tako, e, uz upravljanje mi se povezujemo i s drugim strateškim dokumentima, primjerice nacionalni strateški e, plan za turizam, isto tako akcijski plan za Atlantik. Moramo se povezati i sa alatima za upravljanje, e, posebno upravljanjem pomorskom zonom, a i e, financijskim instrumentima koji već e, postoje kao što je strukturni investicijski fond i ostali. Kako bismo postigli sve te ciljeve na dosljedan način, moramo se usredotočiti na pomorsku strategiju u atlantskom području, moramo surađivati s državama članicama i njihovim područjima, kako bismo promicali e, atlantsku pomorsku kulturu. To je dio naše kulture i to je zaista ključno za nautički turizam u regiji. Kako bismo to postigli, moramo osigurati da imamo e, usklađene sinergije i moramo raditi na više razinskom pristupu. Kao prvo, to se, to se, e, to se e, to uključuje jedan e, pristup od gora prema dolje, dakle na transatlantskoj razini. Isto tako e, tražimo jednu lokalnu, regionalnu strategiju koja e, se treba izraditi e, prema pristupu od ozdo prema gore, a to je jako važno za teritorijalnu integraciju i socijalnu koheziju u transatlantskom području. To je dio našeg plana rasta. Osim toga, želio bih isto tako spomenuti tematske ciljeve kao prvo to je e, podržavanje jednog gospodarstva koje ne koristi e, ugljik e, i isto tako plavi rast i jačanje konkurentnosti malih poduzeća. Ipak jako je važno jamčiti da uključimo i financijske instrumente, istraživanje i investicije. Isto tako, trebamo e, isto uzeti u obzir nove e, uloge, nove e, usluge i imati jaku suradnju sa atlantskim fasadom ne samo u smislu turizma, nego i onoga što možemo nazvati nautički sportovi na neformalan način, a to je jako važan dio portugalskog gospodarstva. Trebamo povećati i istraživanje i razvoj e, što se tiče socioekonomske uloge e, obalnih područja i konačno moramo priznati da je Atlantski ocean jako važan centar za povezivanje naših napora. Zato moramo promicati e, korištenje vještinja, vještina e, i povećati vještine e, osoblja kako bismo privukli ljude na, u svijet mora i stvorili radna mjesta imamo dva važna prioriteta. Dakle, želimo vidjeti jednu kulturu pretvorbe. To znači e, e, u povijesti naše civilizacije da, e, a to utječe i na države članice koje su vezane za Atlantski ocean. One sve mogu rasti ako se strategija usredotoči na more. Isto tako imamo potrebu za kulturom suradnje i povezanosti. To je ono e, što obično zovemo globalizacijom. I konačno, trebamo e, ostvariti velike koristi kako bismo ojačali i promicali pomorsku kulturu za budućnost putem obalnog i pomorskog turizma. Isto tako moramo pogledati e, plan i strategiju e, Europske unije i e, uskladiti te prioritete putem uže suradnje. Uz to bih spomenuo tri prioriteta. Promicanje poduzetništva i inovacija, E, isto tako vještine e, koje su vezane uz gospodarstvo mora, suradnja u obrazovanju, osposobljavanju i uključenje e, programa kao što su Erasmus+, Europski socijalni fond i sustav za poticaje za produktivne aktivnosti. Isto tako povećati dostupnost i povezanost trebamo osigurati da e, se mladi ljudi zainteresiraju za mjerodavna radna mjesta. Prioritet broj dva, kao što sam rekao, je povećati e, dostupnost i povezanost, dakle povezanost između pametnih e, gradova luka kako bismo diversificirali aktivnosti oko luka kao što je turizam, a četvrti prioritet bi bio stvoriti regionalni model e, uključivog e, i održivog razvoja koji će onda promicati bolje znanje. Očigledno, kako bismo postigli takve ciljeve, moramo imati aktivno uključenje svih dionika. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. Sada riječ ima Marko Digioja E, direktor državnih poslova iz Cruise Lines International Association. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na tome što ste dobro izgovorili moje ime. To nije uvijek lako. E, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo govoriti danas pred vama. Naša tvrtka CLIA Europe iznimno je zadovoljna što uspješno poslujemo u turizmu, a danas ćemo govoriti o pomorskom i obalnom turizmu i o tome na koji način e, nam to može pomoći da e, ostvarimo rast i potaknemo otvaranje radnih mjesta i isto tako ću govoriti o tome kako prevladati prepreke. Nekoliko riječi o mojoj organizaciji. klia e, je najveće svjetsko udruženje koje predstavlja e, kruzere, ali isto tako i putničke agencije, e, kao i druge izvršne partnere, lučke uprave, destinacije i ostale subjekte u turizmu. Kao što možete vidjeti, ovdje poslujemo na cijelom svijetu. Eh, na Karibima, Mediteranu, u Europi. Jer kao što vidite, nakon Kariba, Europa i Mediteran ne predstavljaju najvažnije destinacije na svijetu. Što se tiče naše današnje teme, teme o kojoj ću danas govoriti, uvjeren sam da svi mi dijelimo istu viziju i smatramo da obalni pomorski turizam može potaknuti rast u Europi. E, s ponosom mogu reći da mi u ovoj industrijskoj grani osiguravamo velik broj radnih mjesta. U deset godina je došlo do udvostručenja broja e, putnika E, trenutno više od šest milijuna ljudi sudjeluje u kružnim putovanjima u Europi. E, prošle godine e, Ekonomski učinak koji je ostvaren u Europskoj uniji bio je na razini 39,4 milijarde i mi obavljamo svoj dio posla jer broj radnih mjesta je oko 340 tisuća. E, međutim, to nisu stvari koje možemo uzeti zdravo za gotovo. Mi smo ovdje kako bismo zatražili podršku Europskog parlamenta i kako bismo se uspješno nosili sa izazovima koji su pred nama. E, znam da ne moram vas uvjeravati u to koliko je važna uloga turizma posebno za E, obalna područja i stanovnike u obalnim područjima. E, brojke govore same za sebe. E, međutim, potrebno je definirati konkretne prioritete. Ja ću sasvim kratko govoriti o tome koji su ovdje prioriteti. Kao prvo, potrebno je izmijeniti propise o viznom režimu. E, više od šest milijuna potencijalnih e, posjetitelja je izgubljeno zbog e, velikog administrativnog opterećenja u području viznog režima. Naš vizni režim jedan je od najrestriktivnijih na svijetu. Šest milijuna potencijalnih turista je izgubljeno, znači otprilike oko 25 milijuna eura. I E, stoga bismo pozdravili prijedlog komisije, a isto tako mišljenje odbora TRAN što se tiče reforme e, viznog režima. I nadamo se vašoj potpori u sklopu ove važne reforme. Neću govoriti o pojedinostima iz reforme viznog režima. Mi vjerujemo da je potrebno riješiti pitanje višekratnih viza i viza na granici, a to je važno pitanje i za pomorce i za putnike, a to je ključno pitanje za ostvarivanje svih potencijala u turizmu u Europi. E, vidjeli smo da ako su gosti sretni, onda to znači da postoji zadovoljstvo što se tiče sudionika u cijelom lancu u pomorskom prometu. E, drugi važan element je poboljšanje povezanosti na europskoj razini. Kada govorimo o kružnim putovanjima, ne govori se samo o lukama u koje se uplovljava, nego se radi i o kratkim izletima, e, zahvaljujući kojima putnici mogu istraživati određene destinacije. Međutim, E, nedostatak odgovarajuće prometne infrastrukture, e, kao što su to već spomenuli prethodni govornici, e, znači da ne postoji mogućnost za kratke izlete na obalu, od čega bi svi profitirali i stoga smatramo da su vrlo važne javne investicije, privatno-javna partnerstva također su iznimno važna i mogu se rješavati na europskoj razini i omogućiti. E, drugo važno e, pitanje je poboljšanje e, lučkih objekata. Postoji vrlo komplicirano zakonodavstvo i države članice moraju osigurati odgovarajuće objekte i infrastrukturu za otpadne vode koje su već obrađene na brodovima za kružna putovanja. E, potrebna je odgovarajuća infrastruktura u svim lukama 24 sata na dan, a u mnogim državama članicama ne postoji potrebna infrastruktura, tako da e, ne možemo izvršiti zbrinjavanje u skladu sa propisima Europske unije. I stoga je potrebno surađivati sa lokalnim vlastima e, kako bismo E, mogli na odgovarajući način izvršiti e, zbrinjavanje u e, sustav kanalizacije. Priprema se novi prijedlog nakon što bude podnesen Europskom parlamentu. Nadam se i pozivamo vas da ga podržite. Vidim da nemam puno vremena. E, zahvaljujem još jednom e, gospodinu e, Krameru i gospođi De Monte na ovom pozivu. Nadamo se da će naša vizija razvoja turizma zaživjeti i nadam se da ćemo uspješno riješiti probleme i poteškoće s kojima smo suočeni kao što je vizni režim. Hvala lijepa. Klaudija Montero de izvolite. Hvala lijepa. E, željela bih posebice pozdraviti predstavnika portugalske vlade i zahvaliti na informacijama i izlaganju. Da, obalni i pomorski turizam je najveću pomorsku djelatnost u Europi i na to otpada trećina plavog gospodarstva. 3,2 e, dva milijuna radnih mjesta se nalaze u ovom sektoru, a e, prihodi koji se ostvaruju čine četvrtinu prometa u hotelijerstvu. Istog razloga jasno je da nam je potrebna jasna strategija i vizija. Ova tema mi doista leži na srcu. Ne samo zato što se moja zemlja nalazi na Atlantiku, nego i zbog toga što dolazim iz Madeire. Postoje određene poteškoće i prepreke s kojima smo suočeni. Recimo što se tiče periferije, a isto se odnosi i na Azore. E, jako je važno o tome voditi računa i to temeljem pitanja koje je već spomenuto, a e, riječ je o povezivanju otoka sa kontinentom. E, to je tema na kojoj je potrebno raditi. Posebice je potrebno prevladavati prepreke i vidjeti gdje postoje šanse. U tom kontekstu važno je kreirati klastere recimo nautičke postaje, to je nešto što je provedeno već u Francuskoj i Španjolskoj. Različiti gospodarski subjekti se povezuju, razmjenjuju primjere najbolje prakse i potiču e, djelatnosti na e, obali. Ove djelatnosti su sezonske prirode i zato je važno istražiti potencijale klastere i niše i povezati se i sa drugim europskim regijama. E, što se tiče pitanja o kojima ste govorili, zaključak je da je potrebno izraditi konkretan akcijski plan kako bi se definirali problemi na europskoj razini i to posebice povezano sa pitanjem povezanošću. Potrebna nam je konkretna strategija i akcijski plan. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri obalni i pomorski turizam predstavljaju potencijal za mlade ljude koji bi mogli osnovati vlastito poduzeće, a na taj se način mogu osnažiti različite regije u Europi. Hvala lijepa. Gezine Meissner, izvolite. Hvala lijepa. Evo, e, dvije žene, jedna nakon druge, a obje vole more. Od e, samog početka, od kako sam ovdje bavim se integriranom pomorskom politikom e, i to već deset godina, smatram da je ovo vrlo važna politika u Europi. Ima jako puno djelatnosti na moru, ima postoji veliki potencijal za razvoj, a to može funkcionirati samo ako se to radi na održiv e, način i ako se uzima u obzir biološka raznolikost. Mislim da je to jako važno i što se tiče e, prostornog planiranja na moru o kojem je e, bilo riječi i tu je važan plavi rast ja sudjelujem u tome i također sudjelujem u radnoj skupini za razvoj obalnih područja. Znači konkretno se bavim ovom temom. E, što se tiče strategije za plavi rast, e, komisija je svjesna toga da e, tu doista postoji veliki potencijal za razvoj djelatnosti na obali. Tu ima nekoliko pitanja. Ja dolazim sa sjevera Njemačke i postoji ono plitko morsko područje koje je pod zaštitom UNESCO-a i postoji jako puno zaštićenih područja. Mora se voditi računa o ljepoti mora, a istodobno nedaleko postoji i offshore, eh, odnosno odobalna eh, energija vjetra, eh, gdje se koriste potencijali za proizvodnju električne energije. Vi ste govorili i o inteligentnim lukama. Što ste mislili pod tim konkretno? E, I jedno pitanje koje je upućeno bojci govornika i što se tiče Portugala i e, e, kružnih putovanja. Kako je informirati bez nepotrebne pedagogije i didaktike o biološkoj raznolikosti? Meni je to poznato što se tiče našeg mora. Znam e, što više ljudi zna i upoznato je sa ljepotama koje se nude na moru. To su spremni dati svoj doprinos. Dakle, moje pitanje e, za oboje E, što činite na području informiranja. I osim toga jedno pitanje u pogledu kružnih putovanja. Znam da tu postoji veliki rast e, u Veneciji. Ima jako puno, možda čak previše turista koji dolaze u grad. Gdje su sada granice e, što se tiče kružnih putovanja? Moraju li kruzeri biti manji? Kako vidite da će izgledati taj razvoj? Hvala. Hvala lijepa. E... Preko vikenda sam čitao jedan e, članak o tome i spomenuta je Venecija. 80% ljudi u Veneciji mrze kruzere, mrze ih poput kuge, ne žele da im dolaze. Oni kažu, oni dolaze tamo, spavaju, hodaju po gradu, nema mjesta ni za koga drugog e, i onečišćuju zrak. Ne radi se samo o oceanima i e, životinjama u oceanu koje su pod negativnim utjecajem, nego se radi i o ljudima. U Veneciji nema automobila nema cesta, a unatoč tome onečišćenje zraka je daleko veće nego u nekim drugim gradovima i to je povezano sa pomorskim prometom koji bi zapravo trebao biti ekološki prihvatljiv način prijevoza, međutim ne postoje filteri, ne postoje e, granice za emisije i moje pitanje je ne smatrate li da postoji potreba e, da se nešto učini, da se uvedu granice emisija e, jer u protivnom postoji velika opasnost. E, divno je i krasno ako postoje luke, međutim e, što je sa ljudima koji žive u luci? Ako su oni protiv toga, onda ste suočeni s velikim problemima. E, kako ćete to riješiti u budućnosti? Gospođa Šujica. Hvala vam lijepo nisam se namjeravala javiti ali ste me potakli gospodine predsjedniče vašim zadnjim pitanjem. E, ja dolazim iz jednog sličnog grada poput venecije iz dubrovnika u kojemu u posljednje vrijeme e, imamo jako veliku najezdu kruzera i upravo moje pitanje e, ide u smjeru u dane vikenda na primjer petak subota nedjelja imate po deset kruzera u gradu a tijekom početkom tjedna nemate uopće kruzere. dakle na koji način gradske vlasti mogu uspostaviti s kompanijama dogovor oko toga da bude prihvatljiv broj i da stvarno onda govorimo kao u ovoj prošloj temi o, e, turizmu koji je sustainable koji je održiv. u protivnom slažem se s vama kad bi se građani intervjuirali pitanje je kako bi oni reagirali na taj vid turizma ali istovremeno mnogi građani i žive od toga. ovdje se radi o gradu koji je pod unesco ovom zaštitom i zaista treba voditi računa i na kraju svih ovih rasprava se postavlja pitanje e, masovni je li, je cruising turizam masovni turizam a vjerojatno jest dakle što želimo masovni turizam ili sve one vrste turizma o kojima smo govorili na početku u prvom panelu e, i zato bih e, zapravo tražila odgovor na pitanje mogu li kruz kompanije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 Mađari su poznati pomorci, naravno šalim se. Mi smo kontinentalna zemlja, tako da mogu samo biti zavidan onima koji žive u Dubrovniku ili na obali. Ljudima koji imaju takve probleme kako izvući novac od turista koji silaze sa kruzera. No, mi u istočnoj i središnjoj Europi poznajemo drugi tip problema. Želim iznijeti nekoliko komentara. Svi smo svjesni činjenice da brodovi za krstarenje i pomorski turizam predstavljaju jednu od najkonkurentnijih vrsta usluga u Europi. To je područje u kojem je došlo do velikog porasta potražnje od američkih preko kineskih do europskih turista. Sve nas fasciniraju ti ogromni brodovi za krstarenja e, pomoću kojih možemo ići od jednog do drugog odredišta u Europi. Imam isto tako i jedno pitanje. Naša uloga nije samo da radimo na unapređenju europskih turističkih destinacija kako bi one bile popularnije. Trebamo također poboljšati konkurentnost europskih tvrtki na svjetskom tržištu. Mislite li da Europski parlament može odigrati ulogu u tome da pomogne europskim tvrtkama da postanu konkurentni na svjetskom pomorskom tržištu? Mislim da bi to također bilo korisno. Hvala. Sada zadnje pitanje. Thank um, Hvala lijepa. Mislim da se ovo nadovezuje na neka od već postavljenih pitanja, a tiče se obalnih područja i poticanja lokalnog gospodarstva zahvaljujući brodovima za krstarenje. No u nekim situacijama lokalno gospodarstvo nema koristi od toga jer glavni cilj je kruzera da odvede posjetitelje prema tome ne možemo reći da obalna područja imaju izravnu korist od novca koji se troši. Na koji način se mogu uključiti luke i na koji način ta obalna područja mogu ući u jednu sveobuhvatnu strategiju. Naravno, ne možemo diktirati turistima kamo će ići, no bi bilo bi dobro da se promiču lokalna područja kako se ne bi dogodilo da turisti samo prođu preko njih i da ta područja nemaju nikakve koristi. Da, a sada odgovori. Well, eh, eh, eh, Hvala. Bilo je mnogo pitanja, mnogo različitih pitanja. Ja ću nastojati odgovoriti onako kako sam razumio. Dakle, moj prvi odgovor se odnosi na pitanje vezano uz povezivanje skupina otoka i vezano uz potrebu da se prepozna potreba za boljom povezanošću u Europi, posebno među otocima. dakle da se poboljšaju veze među otocima. Ne govorim samo o portugalskim otocima, nego i drugim područjima. Dakle, neka otočja u svijetu mogla bi imati koristi od boljih veza s Europom. U sklopu integrirane pomorske politike bavimo se i pitanjem boljih veza to je sastavni dio našeg akcijskog plana. Što se tiče programa za Atlantik, to uključuje i arhipelage. I to će se sve više prepoznavati. Naravno, kada kako budemo stavljali sve veći naglasak na bolje veze. Što se tiče mladih, mislim da bi strategija trebala biti dugoročna, ne bi trebala biti usmjerena samo na sjevernu hemisferu, nego općenito na Atlantsko more. I to se odnosi i na mlade, uključujući i na otocima. Postoji mnogo mladih ljudi koji žele prilike za budućnost i to mora biti sastavni dio naše strategije za Atlantik i strategije za plavi rast. Što se tiče pametnih e, luka i pametnih gradova, mi smo mi ne želimo da se to ograniči samo na trgovinu i ribarstvo. Mi bismo htjeli da oni budu pokretači gospodarstva budući da su luke jedine koje imaju dovoljno razvijenu infrastrukturu, imaju istraživačke centre i također mogu biti središta oko kojih se mogu razvijati e, i s kojima se mogu povezati područja koja nisu jednako urbanizirana. Kada je riječ o okolišnom utjecaju kruzera u gradovima, kada je riječ o Portugalu, to se uglavnom tiče kruzera koji dolaze u velike gradove. U Portugalu postoji želja da se privuku takvi kruzeri. Mi smo zapravo postigli rekordni broj u Lisabonu. Zatim tu je pitanje mm, sezonskih varijacija. Tu su potrebne kombinacije različitih turističkih ruta i različite turističke ponude. Zatim e, također mm, brodovi za rekreaciju i korištenje marina koje također mogu ponuditi takvu vrstu usluga. Hvala lijepa, vrijeme nam je praktički već isteklo, vodite računa o tome. First Prije svega dopustite mi da vam zahvalim na ovom izazovnom pitanju o Veneciji i Dubrovniku i iz tog razloga ću sada govoriti na talijanskom, budući da će biti riječ o Veneciji. Dakle, e, kao prvo, Venecija je jedno svjetsko pitanje, globalno pitanje, ne samo evropska, niti samo talijansko pitanje. Ne želim ulaziti u meritum e, ovog, e, ove činjenice da imamo 80% stanovništva protiv e, tih kruzera, jer mi vidimo da je to obrnuto, ali govorim samo o činjenicama, ne o mišljenjima. Što se tiče okoliša, govorili smo prije o plavoj zastavi koja postoji za more i za plaže, ali postoji i za tvrtke koje se bave kružnim putovanjima. U Veneciji je potpisan novi Blue Flag, dakle to je, to je jedan sporazum gdje brodovi prihvaćaju potpisivanjem tog sporazuma sa eh, Venecijom da eh, smanje emisije u luci u Veneciji. Dakle, to je eh, zapravo u skladu sa regulativom koja je e, stupila na snagu 1. siječnja 2015. a to je vrlo strogi propis, dakle to je pred par mjeseci, to je direktiva o sumporu koja jako strogo regulira emisije iz e, brodova prema e, količini sumpora se, od kojih se sastoji gorivo. To će biti skupo, međutim kruzeri imaju od održivost kao prioritet zato što e, gost e, kako ga mi zovemo je sve više pažljiv i danas želi znati da e, ovaj brod na koji će stupiti je zeleni brod i iskustvo i doživljaj mora biti zelen. Venecija želi imati zaštićeni grad koji nije e, pun ljudi, a ne želimo ući u detalje jer ono što se događa u Veneciji je jako e, složeno Dakle, očekujemo od javnih e, tijela e, planiranje jednog alternativnog kanala koji će omogućiti brodovima da idu jednim drugim putem i e, tako da izbjegnu to masovno pristajanje u luci. Dakle, mi smo otvoreni prema rješenju koje će nam predložiti vlada Italije za novi put koji će biti duži, skuplji što se tiče goriva i vremena, ali mi smo spremni to prihvatiti da budemo održivi. Što se tiče e, podrške parlamenta, mi smo spremni na vaše djelovanje što se tiče e, konkurentnih i održivih e, trgovačkih društava, a što se tiče konektivnosti u Dubrovniku 23. travnja će se održati jedan veliki forum e, ovih e, za kruzere koji se zove Adriatic Sea Forum gdje će subjekti i privatni javni govoriti o turizmu e, u tom području. Prema istraživanju, ako e, se u Veneciji to ne uspije, onda ćemo imati e, domino efekt od e, manje 500 milijuna eura u Jadranskom moru što se tiče tih brodova i zato je bitno da svi, sve luke budu, poštuju propise kao što sam rekao i prije. Dajem sada riječ predstavniku komisije. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih e, samo htjela nešto reći vezano o prethodnom panelu vezano uz pokazatelje. Htjela bih reći da smo mi sada već imali dvije pilot faze sa dvije stotine destinacija. Dobili smo povratne informacije od njih osamdesetak. Radimo sa stručnjacima na reviziji sustava koji ćemo predstaviti vjerojatno 16. studenog ovdje u Briselu. Također želimo imati jednu nagradu za destinacije koje koriste te pokazatelje i s time ćemo krenuti vjerojatno u siječnju. Također smo osvojili jednu komunikaciju za veći rast i nova radna mjesta u turizmu 2014. godine. Krenuli smo s provedbom. Imali smo i prvo događanje o klasterima, drugo o paneuropskom dijalogu, e, tu su bile uključene luke i kruzeri. Također ćemo imati još 12 aktivnosti, primjerice o prilikama za financiranje, kako podržati međuregionalna partnerstva i pametnoj specijalizaciji. Dakle, vrlo smo aktivni u tom području i spremni smo e, na suradnju sa svim dionicima. Hvala lijepa. E, zahvaljujem našim e, govornicima. Možete ostati ovdje sjediti. E, sada ćemo čuti sažetak izvjestiteljice Izabele de Monte. Zahvaljujem svim izvjestiteljima, kolegama i komisiji. E, nadam se da je ovo bila raznovrsna i stimulativna rasprava. E, što se tiče svakog panela, e, pitanje digitalne industrije, mislim da postoji nedostatak infrastrukture, ne samo u prijevozu, nego upravo u tom digitalnom području. Ako uspijemo riješiti taj problem, onda ćemo uspjeti razviti turizam i u perifernim e, područjima. Međutim, nekad to nije samo problem infrastrukture. Dakle, govorim o e, onome što sam čula da je netko spomenuo e, Wi-Fi tehnologiji. Dakle, gost želi se odmah priključiti i imamo problem normativni samih odgovornosti. Naravno, sada smo u jednom razdoblju digitalnog gospodarstva i što se tiče e, ekonomije dijeljenja, mislim da to nije jedan sektor koji možemo zaustaviti. Mislim da je glazba bila pionir u tom smislu. Vidjeli smo da smo od vinila prešli na digitalnu tehnologiju u vrlo kratko doba, a ti novi sektori, njima se treba upravljati, trebaju se regulirati, ali mislim da turist poziva turista. Dakle, to nije sektor koji možda konkurira s drugim. Što se tiče Branding Europe, istina je ono što je spomenuo moj kolega, a to je poteškoća stvaranja sadržaja tog brenda. Problem je to e, stvoriti i e, podijeliti. Međutim, moramo se držati i metodologije koja je metodologija e, i želja i aktivnosti. Zanimljivo je što je rečeno vezano za zdravlje i raznih medicinskih liječenja i tretmana jer mislim da je to jedan sektor koji će se jako brzo razvijati pa zna, moramo biti spremni iskoristiti to tržište ali općenito e, postoji problem dostupnosti. Dakle, kako bi to bilo dostupno i starijim osobama jer ćemo oko 2050. godine e, se očekuje da se od 5,8 do 13% ljudi bi imati više od 80 godina, pa moramo i pružiti i takvu e, uslugu. Što se tiče održivog turizma, malo me E, brine što postoji samo jedan certificirani postotak jer održivi turizam je jedan sektor koji privlači, a što se tiče takvog turizma on se stalno povećava, e, posebno turizam, biciklistički turizam i mislim da će E, to imati i kapilarni efekt e, na, e, de, na stvaranje boljeg turizma izvan sezone. Što se tiče pomorskog turizma, on čini 50% receptivnosti i Ovdje je zajednički nazivnik to da e, razvijemo turizam izvan sezone, a i u odnosu na turizam e, kružnih putovanja mislim da ne postoji loš i dobar turizam. Moramo pomoći turizmu da bude e, prisutan tijekom cijele godine i da bude integriran sa teritorijom i zato prihvaćam e, i prijedloge vezane za ulaganja i trebam naglasiti i ono što činimo u smislu e, zaštite okoliša jer je to izuzetno važno i to trebamo priznati. Na kraju e, trebamo naglasiti i važnost turizma u smislu nečega što nije rečeno, a vezano je za zapošljavanje žena i mladih. Dakle, znamo koliko su u krizi ti sektori već nekoliko godina i ako uspijemo na neki način potaknuti takav e, turizam, onda ćemo povećati i zapošljavanje koje je uvijek u poteškoćama. Hvala svima na njihovim doprinosima. Hvala lijepa izvjestiteljici. I ja bih želio rezimirati Puno toga je rečeno u raspravi. Postoji velika raznolikost u Europi. E, Jako je teško ponuditi Europu upravo zbog tako velike raznolikosti, ali ja sam uvjeren u to da raznolikost znači bogatstvo, a ne siromaštvo i trebamo samo prikazati tu raznolikost. U različitim gradovima postoje iste robne kuće i prodaju iste proizvode. Sjećam se kad sam jednom išao po prvi puta u Italiju. Dočani su bili drugačiji, struktura je bila drugačija. Onda sam otišao u Francusku. Sve je bilo potpuno drugačije. E, stvari su sve sličnije i zato je turizam dosadniji. Međutim, ja sam i nadalje uvjeren u to da u turizmu raznolikost znači bogatstvo. To moramo očuvati. Unatoč tome možemo djelovati zajednički i to pokazuje strategija na podunavlju. Ne radi se samo o onima koji su direktno uz Dunav, nego i onima okolo koji se udružuju i zajednički nude jedan proizvod. Mora postojati diferencijacija. Između Rumunjske i Srbije postoji ogromna razlika i upravo to je ono što je zanimljivo. I u tom smjeru treba ići. Druga stvar koju bih želio spomenuti. E, postavlja se pitanje jesu li vrata otvorena ili zatvorena. Ja mislim da su vrata Europe širom otvorena, ali u pogrešnom smjeru. Jer ako danas e, e, mogu u Ameriku putovati jeftinije nego što je karta za vlak od Berlina u Rim ili u Pariz ili ako se zaustavljaju noćni vlakovi i ne postoji mogućnost da se putuje noću ili ne postoji mogućnost da se putuje jeftinije, onda ću je naprosto letjeti u SAD. I to je možda dobro, jer recimo u Francuskoj većina, veliki postotak Francuza ostaje i odlazi na godišnji u Francuskoj. To je e, možda lijepo, ali ukoliko se putuje u neku drugu zemlju, a ide u neku drugu zemlju izvan Europe, onda o tome trebamo razmisliti. E, postoje naravno i problemi što se tiče goriva u zračnom prometu i o ekološkim i ekonomskim aspektima putovanja vlaka. Ako podržavate jedan sektor, a zanemarite druge sektore i oni su onda u nepovoljnijem položaju i to je nešto o čemu treba razmišljati a posebno što e, samo 2% onih koji putuju vlakom putuju u prekograničnom prometu u Europi. E, to je nevjerojatno. 50% teretnog prometa ima taj prekogranični element i to je dakle područje o kojem moramo razmišljati i e, to je područje koje moramo promijeniti. Moramo imati jednu poštenu tržišnu utakmicu između različitih vrsta prometa. Zahvaljujem srca svim eh, panelistima, svim zastupnicima u parlamentu koji su aktivno sudjelovali u raspravi, slušali komentirali i na koncu od srca zahvaljujem eh, našim konferencijskim prevoditeljima i prevoditeljicima zato što sada radimo već 15 minuta duže, a nisu prosvjedovali. Znamo da se to ne podrazumijeva, cijenimo to i hvala od srca svim prevoditeljima. Hvala.